Good morning everybody who will... Dobro jutro svima. Počet ćemo sa našim sastankom. Govorit ću španjolski, tako da ako trebate prijevod, uzmite si slušalice. Prva točka dnevnog reda je usvajanje dnevnog reda. Svi se slažemo imam nekoliko obavijesti. Točka 11 dnevnog reda. Mm, o tome ćemo razgovarati nakon točke 8. Eto, to je promjena koju predlažem. Ako se slažete, onda smatramo da je dnevni red usvojen. Druga točka je odobrenje zapisnika. Zapisnike ste dobili, mogli ste, imali ste ih vremena pregledati. Želi netko nešto komentirati? Gospođa Verger? Nemamo prijevod na engleski. Vamos a si... Funkcionira li sada? Dobro. Bueno, pues si damos por aprobadas las, las actas Znači, zapisnike smo odobrili i prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, to su obavijesti predsjednice. Kao što znate, 25. studenoga je dan, Međunarodni dan protiv nasilja, rodno uvjetovanog nasilja i parlament će sudjelovati u globalnoj inicijativi koje su pokrenule Ujedinjeni eh, narodi, mm, dakle obojte svijet u narančasto. i zgrada parlamenta će e, biti osvjetljena narančastom bojom. Sljedeća obavijest je 14. prosinca ćemo imati izvanredan sastanak odbora u Strasburu. Toga dana će nam se pridružiti povjerenica Jurova o, i razgovarat ćemo o e, prioritetima koji se odnose na e, rodnu jednakost u e, radu komisije. Sljedeća točka dnevnog reda je glasanje. Imate li svi svoje kartice? Počinjemo, dakle, godišnjim izvješćem o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2014. A, gospođo Veseril, želite li nešto reći? Hvala vam. Zahvalila bih svim članovima ovog odbora na podršci i na brojnim amandmanima. tema ovog izvještaja je vrlo e, bitna i zato smo pripremili i e, i mišljenje u našem odboru, zatim odbor za razvoj je također pripremio svoje mišljenje, a odbor za ljud, pododgovor za ljudska prava je bio nadležni odbor. Želim zahvaliti svima koji su radili na ovom izvještaju, e, svim asistentima, i reći da smo imali nekih problema koje smo e, nastojali riješiti na najbolji mogući način. U svakom slučaju ja se nadam da se to neće pretvoriti u e, redovitu praksu. Socijalisti su naime u posljednjem trenutku izmijenili kompromise i to je onda dovelo do e, značajnih komplikacija. To smo uspjeli riješiti kroz usmene amandmane, na sreću, ali evo stvarno vas molim da u drugim e, da u budućnosti to e, ranije kažete kako ne bismo imali ovakve probleme. Dobro, onda prelazimo na glasanje. Kompromis broj jedan, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 38. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 39. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 40. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 42, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 4, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Usmeni amandman kojeg je podnijela gospođa Rodriguez. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 50. Tko je za? pardon, u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? protiv, suzdržani, nije mi jasno, tako da ćemo provjeriti i glasati e, elektronički. Dakle, glasamo o drugom dijelu amandmana broj 50. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. hay que, hay que volver a, a abrir la, la votación a ver si funciona. Moramo ponoviti glasanje. Otvaram glasanje, drugi dio. Zatvaram glasanje. 14 glasova protiv zato što jedan zastupnik zelenih nema karticu i glasao je protiv. Znači, drugi dio se odbio. Amandman 51. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 52 u dva dijela. Prvi dio. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Zatim, amandman 53, to je usmeni amandman. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Sí, la enmienda 54 también hay que votarla. Votos a... Amandman 54. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 56. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odpija se. 57. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 58. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 59. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 60. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 61 u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv?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 85. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 86. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 87. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 88. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. 88. Otvaram glasanje. Ambotado todos? Jeste li svi glasali? Odbija se. Amandman 89. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 90. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Usmeni amandman broj 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 92. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 93. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 94. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 96. Tko je za?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 E, amandman 68 se ne razmatra zato što je amandman 97 usvojen. Stoga idemo na amandman 98. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 99. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoja se. 100. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoja se. Amandman 1. Tko je za? protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Amandman broj 1. Da, gospođe Arena, izvolite. Moramo samo nešto provjeriti. Mislim da nedostaje jedna stranica na glasočkom glasačkom popisu. Vamos a dar dos minutos. Evo dvije minute da to riješimo. Vale, parece que podemos eh, continuar con... Dobro, možemo nastaviti sa glasanjem. Bili smo na amandmanu broj 1. Ok, to smo riješili. Ne, idemo iz početka. Amandman broj 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman broj 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 13. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 14, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 15, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 16, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Provjera. Provjera amandmana 16. Otvaram glasanje. Se cierra la votación. Zatvaram glasanje. Odbija se amandman 16. Amandman 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 19. Tko je za? zapravo u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi E, pardon, odbija se. E, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 20. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 21. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 22. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 23. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 8. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 28. Tko je za? Protiv, suzdržani, provjerit ćemo amandman 28. Otvaram glasanje. Se cierra la votación. Aprobada. Zatvaram glasanje. Usvaja se.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 Amandman 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. A sada glasamo elektronički o nacrtu e, mišljenja, ovako kako je izmijenjen, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojen je sa 23 glasa za i 6 glasova protiv. Čestitamo izvjestiteljici. pasamos a la siguiente votación. I sada prelazimo na e, drugom glasanju, o drugom mišljenju. Riječ je o preporukama Europskoj komisije o pregovorima o sporazumu u trgovini uslugama TISA. Počinjemo s kompromisom broj 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 31. To je usmeni amandman gospođe Nojkl. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Ne znam kakav nam je rezultat, toga moramo provjeriti glasajući elektronički. Dakle.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 Suzdržani? Provjerit ćemo amandman 34. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvoja se. 35. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odpija se. Kompromis broj 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoja se. Amandman 38. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis broj 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo elektronički. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sa 15 glasova za. Kompromis broj 7. Tko je za? Protiv. A, povučenje. Dobro. Aha, kompromis 7. Tko je za? Protiv. Suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 8. Tko je za? Protiv. Suzdržani, usvaja se. Kompromis 9. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 55. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Provjera amandmana 55. Zatvaram glasanje. Odbija se. 14 glasova protiv, 11 glasova za. Amandman 56. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 57. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 59. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Elektronički ćemo provjeriti amandman 59. Imali nekoga da nije glasao? Odbija se. Amandman 60. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 61 u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo elektronski prvi dio. Amandman 61. Evo, zatvaram glasanje. Usvojen drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odpija se. Amandman 62. O tome ne glasamo. Riječ je o jezičnom amandmanu. 63. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 64. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 67. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 69. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 70. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 1. Tko je za? Provjerit ćemo amandman 70. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Mislim da se usvaja. Kompromis broj 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 3. O tome se glasa kao dodatak. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se usvaja, ali neću riskirati. Amandman broj 3. Provjerit ćemo elektronički. Aprovana. Usvaja se. Amandman broj 5. Gospođe Žitnanske. To je usmjeni amandman. Tko je za, protiv, suzdržani, odpija se. 7. Usmjeni amandman. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 9. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 10. Usmeni amandman. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 12. Tko je za? Protiv, suzdržani, Mislim da je usvojen, ali ćemo provjeriti. Amandman broj 12. Otvaram glasanje. ¿Hay alguien? Oye, si no quiere votar, no pasa nada. Zatvaram glasanje. Amandman je usvojen. Amandman broj 13. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 15, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 2, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 20, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 21, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. I sada glas, prelazimo na konačno glasanje. Mm. Otvaram glasanje. Queda aprobado el informe por 20 votos a favor. Mišljenje je usvojeno sa 20 glasova za, 9 protiv i nema suzdržanih. Hvala vam na suradnji. Ovime smo završili sa današnjim glasanjem, ali nastavljamo sa sjednicom odbora. Prelazimo sada na točku 8 dnevnog reda. Dakle, to je nacrt mišljenja o izvješću provedba i preispitivanje strategije Europske unije za Srednju Aziju. Izvjestiteljica je Julie Gerling. Sad čekat ćemo dvije minuta. Bueno, pues vamos a comenzar, a, ah, bueno, a comenzar no, a continuar los trabajos de la, de la comisión. Nastavljamo sa sjednicom komisije, eh, pardon, odbora. Oprostite, ali moramo nastaviti. Ako želite razgovarati eh, privatno, molim vas da to nastavite izvan ove dvorane. Nastavljamo sa sljedećom točkom dnevnog reda, znači riječ je o izvještaju o provedbi i preispitivanju strategije Europske unije za Srednju Aziju. Gospođa Gerling je izvjestiteljica za mišljenje. I toga joj odmah dajem riječ. Izvolite. Thank you very much, Madam President. Hvala vam lijepo predsjedateljice, zahvaljujem prije svega i tajništvu na svom radu i svoj pomoći koju su mi pružili prilikom sastavljanja ovog e, mišljenja. E, unaprijed zahvaljujem i izvjestiteljima u sjeni, nismo se još sastali, ali radujem se našoj budućoj suradnji. Oni od vas koji ne poznaju dobro Srednju Aziju, htjela bih vam reći da je tu riječ o pet zasebnih zemalja, Kazahstanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu, Tadžikistanu i Kirgistanu no Dakle, temelji e, kulture u ovome e, području svijeta su perzijska kultura i važno je to imati na umu jer to uvelike utječe na tradicije, kulturu, ponašanje e, o kojem ovdje govorimo. Ovo mišljenje je upućeno odboru AFED koji izrađuje izvješće u pogledu strategije Europske unije vezano uz Srednju Aziju svi znamo da ovakva mišljenja imaju ograničen učinak, no u svakom slučaju ja mislim e, da e, je potrebno ga dostaviti i također e, svojim amandmanima nadam se da ćemo ostvariti određeni učinak, iako mislim da moramo učiniti i više. Riječ je o pet zemalja, postoje neka zajednička područja, ali nije jednostavno zajednički ocijeniti njihov napredak. Nasilje protiv žena je veliki problem u tim zemljama. Iako svih pet zemalja su potpisnice konvencije UN-a, 25% žena u tom području žrtve su e, fizičkog e, i e, spolnog nasilja. Dakle, doista mislim da nasilje protiv žena mora biti prioritet i možda ću predložiti dodatne amandmane u kojima ću upravo to naglasiti. Znam da nasilje protiv žena zabrinjava i mnoge od vas. Također trgovanje ljudima je velik problem, dakle broj žena i djevojaka koje su žrtve trgovanja ljudima je u rastu i koordinatorica za borbu protiv trgovanja ljudima e, treba odigrati značajniju ulogu. U nekim od ovih e, država postotak stanovništva, tako je možemo opisati kao ranjivo stanovništvo, je doista visok, jer ako je tu riječ o siromašnom stanovništvu e, koji su potencijalne žrtve, riječ je o vrlo velikom postotku stanovnika ovih zemalja. Dakle, doista mislim da je potrebno pojačati naše napore u njihovoj zaštiti. E, Htjela bih da se u mom mišljenju spomenu i neke pozitivni aspekte, dakle napredak koji jest postignut, no da kako ja ću predložiti, a ja nadam se da ćete se sa mnom složiti, da taj napredak ni na koji način nije dostatan, ali mislim da trebamo e, navesti područje u kojima jest e, ostvaren ipak e, napredak. Dakle, žene imaju vrlo veliku ulogu u poljoprivredi, privredi u ovim zemljama. E, bilo bi zanimljivo vidjeti u kojoj mjeri su žene koje obrađuju zemlju i vlasnice tih e, zemalja. Dakle, daću i prijedlog amandmana vezan uz ulogu žena u poljoprivredu i e, u poljoprivredi vezan uz imovinu, odnosno vlasništvo žena. I e, na kraju, do nedavno muškarci u Kirgistanu mogli su kidnapirati žene koje su htjeli oženiti i prisiliti ih na brak i to se nije smatralo kaznenim dijelom. Dakle, to je poprilično specifičan način e, da nekoga e, zamolite za brak, jednostavno ga ukradete, dakle kidnapirate lani su promijenili zakon i takvo kidnapiranje mladenki postalo je kazneno djelo. Dakle, naravno, zakoni su iznimno važni kako bi se ponašanje promijenilo, ali svi naravno znamo da taj učinak e, nije nešto što se osjeća preko noći, znači mnogo toga još potrebno napraviti. Treba u svakom slučaju navesti da je došlo do zakonske promjene, da je to korak koji ide u pravom smjeru, ali u svom mišljenju mislim da bismo trebali pružiti potporu onima koji u Kirgistanu nastoje osigurati da se te zakonske odredbe uistinu i provode. U svakom slučaju radujem se komentarima izvjestitelja u sjeni i e, radu na ovom mišljenju sa cijelim odborom. Hvala vam. Muchísimas Hvala vam, gospođo Girling, na ovom izlaganju. A sada riječ dajem izvjestiteljima u sjeni. U ime Pučana riječ ima gospođa Gabriel. Hvala lijepa. Dragi kolege, za početak zahvalit ću se gospođi Gerling. To je jako dobar nacrt mišljenja jer ima istovremeno pozitivan pristup koji postiče e, napredak što često nedostaje u našim izvećima i zato je čestitam. Slažem se s prioritetima koje je izdvojila nasilje nad ženama nuždu da se e, zalaže za ravnopravnost, za poštivanje ljudskih prava i pristup gospodarskom rastu. Ja ću dodati također i sudjelovanje žena u javnom životu koju treba podstaći, a drugo je borba protiv stereotipa vezana za e, spolove koje treba provoditi od najranije dobi. Trebamo vidjeti što već postoji na tom planu. I na kraju moram reći da je nužno da nastavimo voditi dijalog. Iako ustanovljavamo da su brojke zaista zabrinavajuće, drago mi je da se u tekstu kaže da nas brine da je svaka treća žena žrtva nasilja. E, moram vas podsjetiti da su statistički podaci za Europu gotovo identični, prema tome e, ne smijemo njih ocrnjivati, već jednostavno to konstatirati. Trebamo dakle imati strategiju koja će uroditi plodom. Evo, ovo su e, samo neke primjedbe, dodat ću ovo što sam rekla u vidu amandmana, ali još jednom zahvaljujem se izvjestiteljici za mišljenje koje je vrlo bogato i relevantno. Hvala vam sada riječ u ime socijalistima gospođa Arena. Hvala i ja se zahvaljujem gospođi Gerling i također čestitam. Mi smo ovdje u odboru za ženska pitanja i zaista je važno da pitanja jednakosti budu bitna na dnevnom redu po pitanju tih pet država. Prema izvješćima OSS-a vidi se da je još mnogo napretka nužno u tim zemljama, ali također slažem se, e, ispravno je da uočimo i tamo gdje je do napretka došlo. Ja sam predložila i 11 amandmana, četiri u vidu uvodnih odredbi, kao i nekoliko konkretnih mjera. Među njima trebamo tražiti učinkovitku provedbu e, E, onoga što traži Ujedinjeni narodi za borbu protiv sve vrste diskriminacija protiv žena. Trebamo napraviti nešto za rodnu jednakost, trebamo tražiti od država Srednje Azije da spriječe i zabrane svu vrstu nasilja nad ženama. E, krajnje je vrijeme da sada uđemo u konkretnu fazu koja je sada potrebna u borbi protiv diskriminacije nad ženama. Hvala. Hvala vam, a sada u ime liberala riječ ima gospođa Berger. Hvala vam lijepo predsjedateljice, zahvaljujem gospođi Gerling na njezinu radu na ovom predmetu. Uvijek je teško kad govorimo o drugim zemljama, o zemljama koje imaju drug drugačije tradicije, e, dakle ne želimo im držati predavanja, želimo poštivati njihovu kulturu, e, no naravno tu postoje i problemi poput krađe mladenki, dakle to sasvim sigurno nadilazi ono što bismo mi na bilo koji način smatrali prihvatljivim i mi sasvim sigurno moramo biti svjesni svojih vrijednosti. E, kad govorimo o dogovorenim brakovima, tu također uvijek moramo uzimati u obzir određene kompromise jer to je u nekim zajednicama prihvatljivo, ali naravno tamo se te ipak stvari dogovaraju. Ovdje je riječ o situacijama u kojem mladenke E, ne mogu dati e, svoj pristanak ili ga pak odbiti. To nalikuje na onom naručivanju mladenki putem interneta i slično. Postoje tu pitanja i vezana uz vlasništvo nad zemljom, nasljeđivanje. Dakle, moramo se pobrinuti da postoji određena zaštita, iako ona možda ide e, u suprotnom smjeru od tradicije e, pojedinih zajednica. Zatim trebamo osigurati pravnu zaštitu, pravo na obrazovanje, e, pravo na razvod braka, vidjeti je li to moguće i slično. Potom ovaj Parlament se uvelike bavio pitanjem prisilnog rada, rada žena i djece u poljima pamuka, e, prilikom žetve pamuka. Dakle, žene u Uzbekistanu prisiljene su brati pamuk zato što muškarci odlaze u Pakistan i rade isti taj posao ondje. Znači, to pitanje je vrlo složeno, no kad razrađujemo strategiju u odnosu na različite dijelove svijeta, a mi to činimo, moramo se pobrinuti da sa sobom nosimo vlastite vrijednosti i da pokušavamo njih ugraditi u taj svoj rad. U svakom slučaju radujem se nastavku našega rada. Hvala. Muchas gracias, señora Verder. Pues... Eh, Hvala vam. Ako nitko više ne želi ništa reći o ovom mm, izvještaju, ne znam želi li gospođa Gerling još nešto reći nakon što je čula kolegice. Yes, thank you. Very... Da, hvala vam vrlo kratko ću nešto reći. Mislim da se svi više manje slažemo. Zahvaljujem eh, Marina na prijedlogu da uključimo pitanje sudjelovanja u javnom životu i u političkom odlučivanju, a eh, drugoj Mariji mogu poručiti da je naravno to uvelike povezano sa pitanjem borbe protiv diskriminacije. Znači, kad razrađujemo ovo mišljenje, doista bih voljela da u njemu budu dve ili tri vrlo snažne poruke eh, oko kojih ćemo se svi složiti kako bismo doista imali izgleda da to bude ugrađeno u izvješće AFETA. Dakle, mislim da ne bismo tu trebali imati dugi popis, e, ono što nazivamo božićnim drvcem različitih želja, e, nego da imamo nekoliko snažnih poruka i doista mi se čini na temelju ovoga što sam čula od izvjestitelja u sjeni da ćemo oko toga postići suglasnost. Hvala vam lijepo. Muchas gracias, señora Girlin. Hvala vam, gospođo Curling. I kao što smo e, rekli na početku sjednice, rekli smo da smo malo promijenili dnevni e, red. Stoga sada prelazimo na raspravu e, o točki 11. Riječ je o provedbama preporuka parlamenta iz 2010. godine o socijalnim standardima i standardima zaštite okoliša, ljudskim pravima i korporativnoj odgovornosti. Izvjestiteljica za mišljenje je gospođa Bjork i njoj sada dajem riječ. Fattar mig extremt kort för jag eh, tycker att vi har ett väldigt viktigt hearing här som, om, om trafficking eh, som ska påbörjas alldeles Govorit ću vrlo kratko jer znam da uskoro počinje vrlo važno saslušanje. Mislim da svi znate o čemu se ovdje zapravo radi. Riječ je o standardima zaštite okoliša i o tome da međunarodni trgovinski sporazuma mora više pozornosti poklanjati rodnoj ravnopravnosti. Predložili smo e, brojne amandmane i većina njih mislim da je doista odlična jer produbljuju analizu i traže da se međunarodni trgovinski e, sporazumi povezuju sa e, UN-ovim ciljevima održivog razvoja. Znači, mislim da doista imamo mnogo prostora za postizanje dobrih kompromisnih amandmana. Zahvaljujem kolegama koji su do sada predložili amandmane i pozivam vas 19. studenog na sastanak koji će trajati od 14 do 15 sati na kojem možemo razgovarati o kompromisnim amandmanima. Uistinu bih sada od vas htjela više čuti što mislite o tome vi kao izvjestitelji u sjeni. Hvala vam. U ime Pučana, gospođa Legrip. Oui, merci, Hvala lijepa. Eto, vrlo kratko želim vas e, obavijestiti e, o dvije stvari, odnosno na njih podsjetiti. Prije svega, mi kao pučani želimo da to mišljenje ne bude dovođenje u pitanja ciljeva iz e, ugovora o komercijalnim aspektima jer e, čini se iz amandmana da je e, trgovina, međunarodna trgovina uzrok svih problema u današnjem društvu. Mi e, u Europskoj pučkoj stranci smatramo da je e, razvoj, odnosno trgovina koja je ispravno vođena, nešto što pridonosi i što je pridonjelo gospodarskom razvoju naših zemalja. Drugo, potičam vas da odbor za ženska pitanja nije odlučio da da mišljenje o tom izvješću 2010. godine. Već smo imali prilike to spomenuti. Tu zaista imamo problem, stvaran problem, a to je da ne raspolažemo vrlo jasnim i preciznim studijama koje bi sadržavali relevantne i konkretne podatke o utjecaju trgovine Europske unije na e, stanje žena. Dakle, pokušala sam dobiti dodatne informacije o tome. E, međutim, e, drugi su uložili amandmane sa sličnim sadržajem, što mi je drago. Dakle, s naše strane mi se smo otvoreni za konstruktivnu suradnju koji raspravljati s našom izvestiteljicom o tome, e, o tom mišljenju. Dakle, iako mi sami nismo zapravo se previše zalagali da takvog mišljenja bude, ali ćemo pokušati e, pridonijeti kompromisu, budemo li ga mogli ostvariti, tako što ćemo unijeti u to konkretne i precizne podatke, a ne bismo smjeli ući u neku raspravu koja će biti bilo idealistička ili ideološka. Hvala vam gospođo Legrip, a u ime socijalista riječ ima gospođa Ajala Sender. Hvala vam. Da, mene malo čudi ovo što sam čula no htjela bih najprije zahvaliti gospođi Bjork na njezinoj spremnosti na suradnju. Mislim da je ovaj prijedlog izvještaja dobra osnova za daljnje pregovore i dogovore kroz amandmane. I mislim da gospođa Seif u svom prvom izvještaju, iako nije uključila mm, mišljenje odbora za eh, prava žena, ali smatram da je to sve u duhu tog izvještaja. Šokira me malo komentar gospođe Grip da to ne treba biti previše ideološko. Instrumenti UN-a i Međunarodne organizacije rada se temelje na, mm, to jest imaju utjecaj na trgovinske sporazume koji nisu uravnoteženi ili koji ne sadrže obvezne instrumente poput na primjer provedbe temeljnih ljudskih prava poput recimo ravnopravnosti muškaraca i žena te zatim zaštite okoliša i o tome govorimo sada u oči konferencije o klimatskim promjenama u Parizu. Zato smatram da je ovaj izvještaj prilika koju smo propustili 2010. i sada ponovno imamo priliku da popravimo tu situaciju. Jer trgovinski sporazumi nisu sami po sebi e, nešto loše, ali bez obveznih e, odredbi zasigurno neće pomoći u napređivanju situacije žena. Pogotovo ne u onim sektorima u kojima ima najviše žena, to je sektor e, obrade zemlje, zanatski, sektor zanata, zanata mm, zdravlja, obrazovanja. Ja smatram da mi iz Europske unije moramo insistirati na transverzalnim e, odredbama. Ciljevi koje je podnio mm, moj klub zastupnika, amandmani koje je e, podnio moj klub zastupnika imaju upravo taj cilj. Dakle, da se odredba o zaštiti ljudskih prava i o zaštiti e, okoliša da se te odredbe, da te odredbe budu uključene u trgovinske sporazume. Zato što su to mm, vrijednosti Europske unije. A ovi trgovinski sporazumi mm, dakle ne trebaju poslužiti samo razvoju gospodarstva, već i unapređivanju e, ljudskih prava i općenito okolnosti u tim e, zemljama. Zato smatram da te odredbe moraju biti obvezne. Smatram da moramo uh, unaprijediti aspekte koje se odnose na zdravlje i na posjedovanje uh, zemlje. i to posebice u onim zemljama u kojima su žene e, ranjive skupine. Osim žena, tu su onda i, e, to se odnosi onda i na njihove obitelji. Zatim, obveza provedbe transverzalne odredbe utječe i na sporazume koje Evropska unija potpisuje sa trećim zemljama. Zatim, moramo e, provesti ex ante i ex post e, učinak tih e, sporazuma. Dakle, kakav će taj, ti sporazumi imati učinak u zajednicama žena. I zbog toga moramo napraviti tu studiju. Kao što je rekla gospođa grip nema dovoljno podataka, iako studija ima puno, ali smatram da nisu e, sustavno posloženi. Zato smatram da moramo provesti sustavnu analizu e, učinka ovih sporazuma kad je riječ dakle i o rodnoj ravnopravnosti i o zaštiti okoliša i to bi trebalo provoditi e, obavezno i dakle moralo bi biti rutinski. Zato moramo identificirati pokazatelje koji će se analizirati. A osim toga, i to je jedna važna odredba, a to je e, sudjelovanje organizacija žena. Te su organizacije ostvarile značajne napretke i o tome smo govorili kad smo govorili o mikrozajmovima mm, kada smo razgovarali sa Europskom investicijskom bankom. Jer se na taj način može pomoći ne samo ženama, već svim malim i srednjim poduzećima. Na kraju, žao mi je što još uvijek u najnovijem dokumentu komisije iz listopada 2015. još uvijek nije uključena transverzalna odredba. Smatram da moramo uključiti te e, studije i osmisliti i mogući sustav e, sankcija u slučaju nepoštivanja tog uvjeta. Muchas gracias, señora Ayala. Si no hay más... Hvala vam, gospođo Ayala. Oprostite, ali ne vidim. Forenca, gospođa Forenca. Volevo, eh, Htjela sam se zahvaliti autorici mišljenja gospođi Bjorke kao i svima koji su uložili amandmane. Ja eh, se bavim tim izvješćem u odboru INTA. Htjela sam jednostavno naglasiti da mi se čini da je vrlo važno da po ovom pitanju imamo mišljenje odbora za ženska prava i e, mislim da e, reći sa stanovišta ravnopravnosti među spolovima e, i rodne jednakosti spomenuti ova pitanja ljudskih prava da je to zaista vrlo bitno. Zašto? Zato što e, tu možemo uključiti studij ex ante o kojima se ranije govorilo i da uvedemo tu E, perspektivu u izvješću o ljudskim pravima. Ja osobno smatram da je to zaista od odsudne važnosti. Zahvaljujem se svima iz vašeg odbora. Mm, slažem se s tim da se trebaju tražiti e, da se načine studije i da trebamo sve više vezivati ljudska prava s međunarodnom trgovinom i općenito uvijek mm, gledati na to da se poštuju ljudska prava. Hvala vam i ako nemamo... Ako se nitko više ne želi javiti za riječ, ne znam želi li gospođa Bjork nešto reći. Da, hvala vam lijepa, zahvaljujem izvjestiteljima u sjeni, javit ću vam se ponovno s prijedlogom kompromisnih amandmana. Dobili smo neke odlične ideje u ovim amandmanima i pobrinuću se da ih ugradimo u izvješće. Mislim da je doista korisno da imamo i izvjestitelja u Inteu koja je, dakle izvjestiteljicu koja je zainteresirana za naše mišljenje. Sastanak znači od 2 do 3 19. studenoga s izvjestiteljima u Sjeni. Hvala vam gospođo Bjork. E, želi li netko iz Europske komisije nešto reći i svakako vas molim da budete vrlo kratki. Many thanks, Madam Chair, uh, and giving Zahvaljujem predsjedateljice, hvala vam što ste nam dali riječ. Mi bismo samo htjeli zahvaliti odboru koji naporno radi na ovoj temi nacrt mišljenja bavi se svim ključnim aspektima e, povezanosti trgovine i rodnih pitanja. Želimo naglasiti da je mnogo učinjeno u proteklim godinama po ovim pitanjam. Sve veću integraciju imamo e, pitanja prava u naše strategije Europske unije. Naglašavaju se ljudska prava i pitanja rodne ravnopravnosti u našim programima, no naravno e, Mm, mislimo da treba razmotriti i ograničenja koja postoje, recimo dostupnost podataka o učincima trgovinskih politika i trgovinskih strategija na rodnu ravnopravnost. Znači treba vidjeti što se može ugraditi u trgovinske sporazume, a što možda u neke druge politike, recimo politike koje se tiču razvojne politike. Pozdravljamo amandmane, mnogi od predloženih amandmana pojašnjavaju neke politike, neki ne uzimaju u obzir najnoviji razvoj europskih trgovinskih politika, pa bi možda o tome trebalo dodatno razmisliti. Komisija ostaje otvorena za daljnje rasprave i za bilo kakve podatke s naše strane koje vam budu potrebni. Hvala. Muchas gracias, pues eh, finalizado este... Dobro, nakon ove točke krećemo sa današnjom raspravom. Evo imamo minutu i pol da nam se pridruže naši gosti, pa ćemo nastaviti. what je. Bueno, pues damos eh, comienzo a... Nastavljamo. Dakle, sa saslušanjem o e, rodnoj dimenziji trgovanja ljudima. Smatram da je ovo tema koja je vrlo bitna i prisutna u svim našim raspravama. Na plenarnoj sjednici smo e, razgovarali o programu DAFNE i o borbi protiv e, nasilja nad ženama. A ovo smo saslušanje organizirali mm, kao dodatak našem radu o direktivi 2011 o borbi protiv trgovanja ljudima i to iz perspektive rodne ravnopravnosti. S nama su zato danas gospođa Berder, ona je izvjestiteljica odbora za prava žene i ravnopravnost spolova, te s nama je i gospođa Bjork iz odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Sigurna sam da zajedno sa našim gostima koje smo pozvali kako bi nam e, iznijeli informacije o svojem radu, o svojem iskustvu i sigurna sam da će nam njihova njihov doprinos E, pomoći u pripremi ovih izvještaja. Nasilje nad e, ženama te trgovina, trgovanje ljudima je e, ogromna pošast i europske institucije moraju reagirati i djelovati kako bi se takvim praksama stalo na kraj. postoje mnoge perspektive i mnogo, e, zapravo postoji mnogo područja u kojima se može e, raditi i zato smo i pozvali goste na ovo saslušanje kako bismo e, cijeli ovaj problem sagledali iz jedne globalne perspektive. Mm, ne želim više duljiti, tako da ću odmah dati riječ našim izvjestiteljicama. E, dakle izvjestiteljicama iz e, odbora FAM i iz odbora LIBE, a nakon toga ćemo čuti e, naše goste. Gospođa Berder, vi imate prvi riječ. Izvolite. Thank you very much. Hvala vam, gospođo predsjedatelj Dobrodošli i zahvaljujem u svoje ime i ime svojeg tima na gostima koje danas imamo ovdje. Raduje me što ću čuti, što oni imaju za reći vrlo mi je drago da sam izvjestiteljica provedbenog izvješća za e, anti-trafficking direktivu iz 2011. Ovo je jedno pitanje gdje ja vodim kampanju već čitav niz godina u svojoj matičnoj zemlji i vrlo mi je drago da se bavimo ovim pitanjem. Ovo je velika prilika da parlament da doprinos komisijnom radu i provedbenom izvješću koje je trebalo, treba objaviti, trebalo ga objaviti ove godine, ali bit će objavljeno početkom sljedeće godine. E, definicija iz direktive je prilično široka i proširuje to pitanje, definiciju pitanja. Postoje dosta dijelova te definicije, no pojednostavit ću. E, postoje tri ključna elementa, e, a to je čin, način i svrha. E, taj čin može e, sadržavati različite aspekte aktivnosti uključujući vrbovanje i transport. Način e, je jedna ta obmana u počinjenju tog kaznenog djela i konačno svrha je iskorištavanje. Ponekad je to iskorištavanje za financijsku dobit, ali ne isključivo za to jer to uključuje određeni broj aktivnosti uključujući seksualno iskorištavanje, e, prisilni rad i prisilno prosjačenje, što se odražava u protokolu iz UN-a. Znači, postoje različite pravne definicije u različitim državama članicama, što znači da na europskoj razini ne možemo uvijek uspoređivati podatke i dokaze iz država članica. Mislim da je to jako važno, moramo razmisliti o onome o čemu ne govorimo u ovom izvješću. Trgovanje ljudima je posebno pitanje vezano uz e, i uz trenutačnu izbjegličku krizu i krijumčarenje ljudi i imigraciju u širom kontekstu. Iako postoje određene poveznice u odnosu na one koji su žrtve krijumčarenja, a onda su istovremeno ranjivi za trgovanje ljudima, to ipak nisu iste stvari. Ujedno ured za droge i kriminalitet naglašava razlike, a razlike su u pristanku, iskorištavanju i transnacionalnom elementu. U, kod krijumčarenja ljudi obično daju pritisak na to da budu krijemčarenje, dok žrtve trgovanja ljudima nisu dale svoj pritisak, a ili ako su dale inicijalno pritisak, e, pristanak, on to nema, e, on više nema značaja u kontekstu onoga što se prema njima radi. U kontekstu stavka 4 pristanak žrtva trgovanja ljudima nije relevantan ako postoje bilo koji aspekti stavka 1. krijumčarene žrtve dolaze do svojeg odredišta dok e, žrtve trgovanja ljudima uključuju dugoročno iskorištavanje tih žrtvi e, krijumčarenje je uvijek transnacionalno, dok trgovanje ljudima se može dogoditi i unutar jedne države, ali naravno može uključivati element prelaska granice. Trgovanje ljudima je zlo zloupotreba temeljnih ljudskih prava, to je zločin protiv individualne žrtve. 69% svih registriranih žrtava je, e, postale su žrtve radi seksualnog iskorištavanja, a 95% tih žrtava su žene. Usprkos značaja prostitucije u kontekstu trgovanja ljudima i dalje je važno razlikovati između jednog i drugog. Ovo izvješće nije sada način da raspravljamo o različitim pristupima prostituciji Žene su e, većina žrtava e, onih e, koje se trguju radi seksualnog iskorištavanja E, i to je nešto što je globalno utvrđeno kao kazneno djelo. A i upravo ćemo se u ovom izvješću usredotočiti na te žrtve, a da pritom ne sudimo o uvjetima e, prostitucije ili o prostituciji općenito. Rodna dimenzija trgovanja ljudima je nešto što ne možemo zanijekati, iako taj teški zločin utječe i na muškarce i žene i djevojčice i dječake, statistika statistike pokazuju da su ipak većina žrtava žene i djevojčice. Prema izvješćima od ove godine po ovom pitanju 80% registriranih žrtava između 2010. i 2012. bile su žene. Iako tehnički one su u nadležnosti odbora LIBE, treba primijetiti i zabilježiti da one države članice koje su dale pregled dobi tih žrtava, 70% ih je u dobi između 12 i 17 godina, a 2% ih je između, u dobi od 2 do 11 godina. Naravno, statistika nije savršen prikaz stvarne situacije i e, vjerojatno postoji velika razlika između registriranih žrtava i stvarnih brojki, e, jer e, loš izvješćivanje o ovom kaznenom dijelu, teško postoje problemi u identifikaciji žrtava trgovanja ljudima i muških i ženskih. To govori dosta o provedbi zakona na ovom području. Kao što direktiva eksplicitno kaže, muškarci i žene postaju žrtve u različite svrhe i stoga mjere podrške i pomoći trebaju također biti rodno orijentirane. Ako pogledamo E, rodno e, definirani pristup, mislim da su određeni dijelovi direktive relevantniji nego drugi. Gospođa bavit će se e, pravnim aspektima, budući da su većina žrtava žene i djevojčice, mislim da mi kao e, odbor FEM trebamo se e, usredotočiti na postupanje sa žrtvama, na zaštitu žrtava jer direktiva je onaj zlatni standard u ovim pitanjima, zbog toga jer je usredotočena na potrebe žrtava i, na, i ima taj rodni pristup. Usprkos tome žrtve trgovanja ljudima i dalje ne, teško ostvaruju pristup pravosuđu i teško dobivaju pošteni tretman. Postoji jasno pitanje u odnosu na identifikaciju žrtava. Iako direktiva poziva da se uspostave mehanizmi rane identifikacije i sustavi pomoći žrtvama, usluge žrtvama e, Nažalost, nedostaje im financiranje, potrebno je bolje financiranje takvih e, službi i stoga pozivam svako ko ima ideje kako pristupiti rješenju tog pitanja. E, također su tu pitanja repatriacije i dugoročne rehabilitacije i skrbi za Sve rado ćemo čuti dobre prakse, ali možda i primjere neke loše prakse. Hvala vam što ste došli, što ćete održati ove prezentacije i drago mi je, e, radujem se se čuti što imaju naši govornici za reći. Hvala vam gospođo Berder. A sada riječ ima gospođa e, Bjork u ime odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Ja ću e, govoriti kratko kao što je gospođa Bjerder rekla. Odbor Libe bavi se zapravo pitanjima provedbe prava, provedbe zakona kaznenog prava i tako dalje. Pa je naš pristup donekle drugačiji. Ja sam radila na pitanjima trgovanja ljudima čitav niz godina i prije nego što sam postala parlamentarna zastupnica i smatram da je ženski pokret jedan od najvažnijih aspekata koji će ovo pitanje staviti na dnevni red relevantnih institucija. Naravno da nam je potrebna rodna perspektiva i e, mislim da mi e, kao odbor možemo iznaći sa e, iznaći najbolje načine da se provedu odgovarajući odgovori na ovo pitanje. Slažem se da trebamo raditi više na zaštiti i pravima žrtve i pristupu, u njihovom omogućavanju pristupa pravosuđu, ali moramo ići i dalje. Mi moramo razlikovati između različitih oblika trgovanja ljudima, moramo priznati e, i prepoznati da trgovanje radi seksualnog eksploatacije E, možda zahtjeva određene mjere, dok e, trgovanje radi radnog iskorištavanja opet zahtjeva neke druge mjere. U svakom slučaju potrebno je na tome raditi u sprezi svih institucija. Dakle, e, kada govorimo o politikama u odnosu na prostituciju, mislim da ne možemo izbjeći, a da ne govorimo o različitim pristupima. Moramo to priznati, moramo iz toga učiti. Jer ako ne želimo samo štititi e, prava žrtve. Mi želimo ispriječiti e, činjenicu da, se, da nastaje sve veći i veći broj žrtava. Moramo govoriti i progovoriti o sustavima prostitucije, o uvjetima toga, o tome kako se e, boriti protiv trgovanja ljudima u okviru prostitucije. Znači politika prostitucije jest bitna kao što je bitna i radna politika, politika rada u odnosu na radno iskorištavanje. Možda tu malo imamo gospođa Bezer i ja različita polazišta, ali sigurna sam da ćemo iznaći način da se zajednički e, pozabavimo tim pitanjima. Isto tako se radujem predavanjima naših gostiju. Muchas gracias, Hvala vam, gospođo Bjork. A sada prelazimo na izlaganja naših e, gostiju. I u ovom prvom panelu imate 10 minuta za vaše izlaganje. Najprije ćemo dati riječ gospodinu Jonasu Henriksonu. Gospodin Henrikson je detektiv u policiji u policijskoj upravi u Štokholmu. Gospodin e, Henrikson je e, radio u području prostitucije i trgovanja ljudima. To jest radi od 2008. Od 2013. radi u jedinici za prostituciju te e, član je švedske nacionalne e, radne skupine za borbu protiv trgovanja ljudima. Nadamo se da ćete nam dati korisne informacije e, za naš rad i hvala vam gospodine Henriksone što ste pristali doći na ovo saslušanje. Izvolite. Hvala Zahvaljujem što ste me pozvali. Želim samo naglasiti jednu stvar. Ja radim na terenu. Dakle, moja ključna mm, cilj je e, uhititi što je više moguće počinitelja e, ovih kaznenih dijela i onemogućiti e, uvlačenje ljudi u prostituciju. Naime, ovo je dio organiziranog kriminaliteta. Ja nemam toliko vremena ovdje, pa ću sada prikazati jedan slučaj kako stvari izgledaju i ću vam možda pregled onoga što mi radimo, pa i dati neke argumente koje mm, se iznose često po ovim pitanjima i od strane različitih lobija. Vrlo je važno ovdje progovoriti o švedskom zakonodavstvu. Mi znači imamo trgovanje ljudima, podvođenje i ozbiljno podvođenje. Zatim imamo kaznena djela koja su usredotočena na, na posredovanje eh, ovih usluga i imamo ljude koji mogu biti osuđeni zato što kupuju seksualne usluge od djece mlađe od 14 godina. Zatim imate eh, švedsko zakonodavstvo o posredovanju seksualnih usluga, a to je moj glavni alat kada govorimo o zloupotrebi ljudi i trgovanju ljudima. Kao prvo, svatko ko pomaže ili dobiva neku vrstu, ima neku vrstu koristi od kupnje seksa ili prodaje seksa, to je kazneno djelo, to su kriminalci, za nas je to jako važno. Vrlo je teško osuditi nekoga za trgovanje ljudima, ali za ovo ih možete osuditi. Mnoge žene dolaze u Švedsku jer su siromašne, one tamo znaju što će raditi, ali oni koji ih podvode e, neće biti osuđeni za trgovanje ljudima, već za podvođenje i to je jako važno. No ja e, radim i na području kupnje seksa, seksualnih usluga kao kaznenog djela. Ideja je dakle osoba koja prodaje seks, neće biti osuđena za ništa, no osoba koja kupuje seks, e, seksualne usluge, oni će biti osuđeni. Znači, ako kupujete seksualne usluge, vi ste zločinac. Ako pomažete nekome da kupi seksualne usluge, isto ste tako zločinac. E, znači, e, možete, ne morate biti tu ni muškarac, možete biti i žena, to je potpuno rodno neutralno i za to je zapričena kazna od jedne godine zatvora. No, postoji novčane kazne, ovisno o tome koliko je novca bilo uključeno, na taj način određujemo novčane kazne. Jedan od argumenata koji često čujemo jest da ako koristite zakonodavstvo koje imamo u švedskom modelu, prostitucija će biti uništena, iskorijenjena, ali e, ljudi koji sudjeluju u organiziranom kriminalitetu trebaju što više moguće novca, oni trebaju kupce i prodavatelje tih usluga i naravno to se sve organizira preko interneta. Ono što mi radimo jest da radimo na istoj razini kao i kupci. E, znači mi gledamo isto tako oglase na internetu, pratimo to, pratimo bilo kakve indukacije e, trgovanja ljudima, e, a posebno ako se, se radi o ženama za koje imamo sumnju da su maloljetnice. Znači ulazimo u te oglase, otvaramo te oglase čase, vidite tu naravno i cijene su navedene, 30 minuta, e, košta oko 150 eura, zatim imate brojeve telefona, nije to baš jako komplicirano. Okrenete taj broj, stane, stupite u kontakt s tom djevojkom koja se prodaje i organizirate sastanak s njom. Ja to sam radim, znači nazivam te djevojke, organiziram sastanke i onda mi djevojka pošalje svoju adresu tako da ja mogu pronaći. Ja odem tamo s kolegama odemo na tu adresu, ja pozvonim, kažem da sam stigao i onda me ona odvede u odgovarajući stan. Naravno, ja sam policajac pa ne idem dalje s tim, no ono što smo mi željeli je locirati adresu, jer želimo povezati ljude s tom adresom da znamo jel oni kupuju seksualne usluge ili su e, ili podvode ili što već rade. Ja onda nađem neku ispriku i odem. E, povučemo se, dakle, e, postavimo onda e, promatranje, nadzor nad tim stanom, svako ko ulazi u taj stan je osoba za koju sumnjamo da je posrednik. ako neki muškarac primjerice uđe u stan ili neka čekaju izvan stana, ispred stana, ponekad čak i slušamo, prisluškujemo, oni pričaju o cijenama, pregovaraju, mi čujemo i da je da, zaista došlo do seksualnog čina, to je jako bitno kod optužbe i onda kada e, muškarac izađe iz tog stana mi ga uhitimo, uzmemo mu telefon, to je vrlo važan dokaz, vrlo je to jednostavno, fotografiramo SMS poruke, i e, internet pretrage koje su zabilježene u njegovom pregledniku. U svakom slučaju e, na taj način dokažemo da on slijedio taj oglas i da je kupio seksualnu uslugu u tom stanu. Zatim njega se ispita na licu mjesta, većina ljudi e, priznaju što su napravili jer e, su u tom trenutku zatečeni, oni odmah priznaju i plate novčanu kaznu jer ako ne plate završit će na sudu. Zatim razgovaramo i s tim djevojkama. Sa tim zakonodavstvom koje imamo, mi zapravo imamo izravan pristup djevojkama koje sudjeluju u prostituciji, koje su često žrtve organiziranog kriminaliteta i trgovaca ljudima. Te djevojke nisu počinile kazneno djelo, one su otvorene, one nam daju informacije koje su nam potrebne, a mi im onda možemo pomoći možemo im osigurati socijalnu pomoć i zaštitu. Uvijek imamo socijalnog radnika u tim našim e, izlascima na terena. a socijalni radnik naravno motivira te djevojke da iziđu iz prostitucije, zato im se osigurava pomoć ponekad smo uspjeli posijati sjeme, a možda neka za dvije godine sretnemo istu tu djevojku i vidimo da je ona u puno boljem stanju nego prije. Također razgovaramo s tim muškarcima i govorimo im da oni zapravo s tim što rade financiraju organizirani kriminalitet. Pa i oni, ti muškaci ponekad e, se odluče za koje kakve terapije kako bi izišli iz te navike. Ako biste tu imali pred pretjerano zakonodavstvo, to bi mogao biti problem, ali konkretno s ovim zakonom nama je posao mnogo lakši, jer mi želimo suzbiti nasilje protiv žena. Imamo oko 200 saslušanja sa 200 žena koje su u prostituciji i e, koje su pokazale da stvari nisu nazadovale u Švedskoj e, jer je sad same djevojke imaju više ovlasti, više mogućnosti, a kupci tih usluga su sada zapravo izloženi e, to nije pravni e, okvir koji pomaže organiziranom kriminalitetu, naprotiv, to pomaže ljudima da se udalje od ove industrije. Imamo sve više informacija o ženama koje, gdje imamo više informacija o tome što je bilo u njihovoj prošlosti i što ih je na to motiviralo, a i one same stupaju s nama u kontakt. Još jedna zabluda jest da ako radite sa ovakvim zakonodavstvom da morate imati prisluškivanje telefona i slično. Ne, to zapravo nije nužno, dovoljno vam je nekoliko policajaca koji su na terenu tamo direktno slušaju. Čim se to počne događati, ljudi odgovaraju na to i možete početi mijenjati stvari također je važno reći da ovo zakonodavstvo imalo veliko utjecaj na švedsko društvo. Više nije u redu kupovati seksualne usluge. Sad se svi oni koji kupuju usluge brinu da li će ih policija uhvatiti i tako dalje. Znači mi na taj način štitimo žene, možemo s njima e, bolje razgovarati i širimo tu poruku da nije u redu kupovati seksualne usluge u Švedskoj. Dakle, tržište u Švedskoj je zapravo narušeno nakon ovog zakonodavstva i to je ono što mi želimo. Mi želimo e, da ne bude više potražnje na tržištu i na taj način tržište propada. Zemlje koje će osvojiti ovako zakonodavstvo sigurno će vidjeti isti trend. Cijene su sada e, višlje zbog svega što se događa u Švedskoj jer muškarci se sada boje i oni naprosto plaćaju cijenu koja se traži i društvo je svjesnije tog problema i svjesnije problema koje su u pozadini tog problema. Znači nisu to sretne djevojke koje naprosto žele prodavati svoje tijelo. To su siromašne žrtve trgovanja ljudima koje to moraju i prisiljene su to raditi i većina njih nema alternativu. Prisiljeni su na to. Ja mislim da sam ja zapravo sada iskoristio sve svoje vrijeme, no ono što želim reći jest da je meni najvažnije u mojem svakodnevnom radu da kriminaliziramo kupce tih usluga, a dekriminaliziramo pružatelje, znači djevojke i žene. Ono što njima treba je socijalna pomoć, osnaživanje i pomoć općenito. I nije dovoljno e, da donositi zakonodavstvo i to zakonodavstvo morate koristiti, vi morate e, omogućiti provedbu toga jer one e, i raditi na tome cijelo vrijeme. Hvala. Muchas gracias, señor Erickson. Hvala vam. Gospodine Henrikson, vi radite na terenu i drago nam je da ste danas s nama ovdje i da ste nas upoznali sa vašim svakodnevnim radom. Mislim da je to e, pozitivno i da vaš rad omogućuje brojnim ženama, ženama da izađu iz ove e, grozne situacije. Sada riječ ima gospođa Rachel Moran, e, ona je autorica, spisateljica i članica organizacije Space International. Gospođa Moran je napisala knjigu o svojem iskustvu i ona je bila žrtva e, prostitucije. Kao što sam rekla, članica je organizacije e, Space, organizacija pruža podršku e, ženama koje su bile žrtve prostitucije i žrtve zlostavljanja. I mislim da je to e, još jedan način da se upoznamo sa tom stvarnosti. Hvala vam što ste danas sa nama i izvolite imate riječ. <clears throat> No, Okay, thank you. The first thing need to do is... Hvala. Prvo što vam e, moram napraviti je ispraviti pod naslov prevoda na engleski moje knjige. I to je e, putovanje e, kroz prostituciju jer to je zapravo sasvim protivno E, onome što ja pokušavam izložiti kao tezu, jer prostitucija nije e, rad, to je jednostavno iskorištavanje. Ja sam sedam godina bila u tome, sedam godina sam se isplaćila iz toga, deset godina o tome pisala i još godinu dana sam e, razmišljala o tome i to pisala. I isto tako radila i u okviru i izvan organizacije Space International. Prostitucija je u ovom ili onom obliku bio dio mog života u posljednjih 25 godina i zato mislim da imam pravo, čak i obvezu da kažem da nikada neću doći niti ovamo niti negdje drugdje i e, reći da je trgovanje nešto što se može razdvojiti od prostitucije jer trgovanje je zapravo neka vrsta kretanja nacionalnog ili međunarodnog, a prostitucija je samo krajnji cilj e, trgovanja u svrhu seksualnog iskorištavanja. Da nema prostitucije ne bi bilo niti trgovanja u tu svrhu i ja poznajem ljude koji su u pravnom smislu bile žrtve e, seksualne trgovine e, i e, to je jedna žena iz Irske odakle i ja dolazim koja je imala apsolutno tipičan tipičnoj situaciji kada se govori o seksualnom trgovanju jer postoje različiti načini prinude što sam čula od te mlade žene jest da su je zaista dok je bila u Londonu povukli za kosu i e, nakon toga uvukli u jedan kamion, odveli je na e, avion i tako je završila u Irskoj, oduzeli su joj putovnicu i bila je podvrgnuta E, seksualnoj eksploataciji, odnosno seksualnom trgovanju. To su ponekad stvari koje vidimo na filmovima, a dok sam ja sedam godina bila i sama u to uvučena, vidjela sam e, kako e, to funkcionira i kako tome, sve to kontrolira prinuda. Ne postoji je tamo žene koje bi bile pune samopouzdanja, dobro zarađivali, koje se odlučuju za prostituciju e, i e, s, punom vlastitom voljom. Uvijek ima element prinude. Ono što moramo shvatiti jest da ovdje na zemaljskoj kugli e, ne smijemo gledati sad sami na sebe što je prirodna tendencija svakog ljudskog bića. Dakle, ako pogledamo to e, izvana, vidjet ćemo da postoji jako puno e, žena koje su vrlo siromašne, mnoge su od njih e, drugih raza obojene. Dakle, ja sam iz Irske gdje su većina ljudi bijelci a e, to vrlo često su to mlade djevojke koje dolaze iz drugih zemalja i koje su krenule u e, sve to e, već vrlo rano prinuđene i ja sama sam imala 15 godina kada sam u to bila ubačena i svi su zapravo prošli kroz socijalnu skrb E, ne možemo reći da je sve to samo vrsta neke trgovanja u e, svrhu seksualnog iskorištavanja. Ja sam vidjela puno toga e, u, u okviru prostitucije, vrlo malo je tu bilo mjesta za izbor. Znači, kad govorimo o izboru, mislim da je, je li postoje nekakva moguća alternativa. Moram reći da mi je dosta da odlazim na različita mjesta gdje mi govore da je trgovanje u svrsu seksualnog iskorištavanja i prostitucije, da su to dvije različite stvari. Prostitucija je korištenje tijela neke osobe, najčešće žene ili djevojke, od strane druge osobe koja je gotovo uvijek e, muškog spola. Meni je drago da sam ja u udruzi Space gdje govorimo o rodnoj dimenziji ovakve vrste trgovanja. Isto tako, jako mi je drago da sam ovdje s e, policajcem Hendriksonom, jer švedska policija radi bolje od bilo koje druge policije za koju ja znam u svijetu i zaista mislim da se moramo inspirirati onim što se radi u Švedskoj. Nemam previše vremena na raspolaganju, ne želim e, također da smanjim e, vrijeme predviđeno za pitanje i odgovore, pa ću vam reći nekoliko mojih razmišljanja e, o onome što ljudi rade u političkim krugovima. Trenutno e, je najpopularnije razmišljanje iz Novog Zelanda o e, dekriminalizaciji, dakle o tome da se nešto više ne smatra kaznenim dijelom. Dakle, e, to je zapravo nešto drugačije od modela legalizacije kao što postoji u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj. Zašto? Jer žene koje su žrtve prostitucije u Novom e, Zelandu, oni mi kažu da je ono što se događa s njima zapravo točna replika onoga što se događa u zemljama koje sam upravo spomenula. A ako dakle legalizirate u jednoj zemlji, a kriminalizirate u drugoj zemlji, to ne znači da će to krenuti u nekom drugom pravcu. Nedavno sam razgovarala sa ženom iz Novog Zelanda koja je stupila sa mnom u kontakt. Ona više nije u prostituciji, ne jako dugo, ali svejedno uspjela iz toga izaći. I e, u svakoj konverzaciji s jednom ženom iz Novog Zelanda uvijek ih čudi jedno, a to je kada im objasnim da u Sjedinjeničkim državama i u zapadnoj Europi oni koji su politički politički protivnici i e, koji objašnjavaju na koji način se stvari moraju e, napraviti e, zakonski i zakonski odrediti, oni to smatraju zaista čudnim. I ja vam ću vam dati konkretan primjer kako taj sustav funkcionira u stvarnosti, jer bez obzira zovete li vi nešto legalizacijom ili dekramizacijom. E, e, sasvim je svejedno jer e, podvodači slični zapravo rade na isti način bez obzira kako se to zvala. Dakle, čula sam puno toga i ja moram samo reći da ne vidim kraja ovoj bolesti koju predstavlja trgovanje u ljudima u e, seksualne svrhe. E, ta mi je žena objasnila da u jednom od bordela u kojima je ona radila ona je rekla pa tamo e, nemaju niti plahte, imaju samo papirne te, papire, papirnate plahte i e, tu e, radi 24 sata i e, žene moraju imati spolne odnose sa velikim brojem ljudi pa ne mogu to niti prati dovoljno često jednostavno imaju neki plastificirani madrac i onda se to jednostavno pospreja sa posebnim gelom za dezinfekciju i onda se pređe na sljedećeg klijenta. Ono što mene smeta, pa ta žena govori o prostituciji, a govori o tome da nema plahta na krevetu. Ne, to ne namjeravam reći. Ja samo želim reći da ako oni koji iskorištavaju na seksualan način ili financijski, da ako to više ne smatrate kaznenim dijelom, jer ovdje ne govorim o ženama koje su eksploatirane, da jednostavno to što se događa je postalo toliko nehumano, nedostatak humanosti, da je to jednostavno kao rad na traci. Evo, to se sada događa u Novom Zelandu. A nekoliko tijela Ujedinjenih naroda, Amnesty International i Human Rights Watch su rekli da moramo to slijediti kao savršeni model. I, i još par stvari koje moram reći o tome prije nego li što zašutim. Prije svega, je li netko od vas član Amnesty International im platio 15 funti godišnje? Pa da je neko od vas e, član Amnesty International pa pitao zašto je britanski podvodač Douglas Fox e, e, tražio za o, i djelovao tako da ste vi inicijalno to predložili. To bi bilo moje prvo pitanje. U skupštini Sjeverne Irske u siječnju 2014. godine upravo je to pitanje bilo postavljeno Amnesty Internationalu. I e, zatim zašto se to uvuklo u e, proces e, konzultacije kada je sada poznata Madame O'Sullivan je koristila seksualnu trgovinu u seksualno trgovanje u Meksiku. Dakle, ako ne spomenem e, kako, što su sve rekli podvodači i trgovci e, i kakav su input dali Amnesty International, ovo je jedan od najvećih skandala u tom, na tom planu u današnje vrijeme. Hvala što ste me saslušali. Hvala vam, gospođo Moran. što ste nam kroz vaše riječi prenijeli sve ono što je vrlo često i dijelom rasprave u ovom odboru i u ovom parlamentu. I želim vam reći i kao predsjednica ovog odbora i u svoje osobno ime da se u potpunosti slažem s ovome što ste rekli da se prostitucija ne može nikako razvojiti od trgovanja ljudima. A sada ću riječi dati izvjestiteljicama u sjeni za oba izvješća. Najprije riječ ima gospođa Koranca u ime Pučana. Molim mikrofon. Eh, eh. Thank you. Sorry. I, just want to... Jednostavno sam htjela reći da e, me zaista dirnulo e, slušajući o e, strahotama žena koje su žrtve seksualnog iskorištavanja. Vi e, tu situaciju upoznajete, o tome sam i Drago mi je da ste također naglasili da velik broj njih su djeca, to su e, djevojčice i njihov broj samo raste. A svaki od njih je, je zapravo u strašnoj situaciji i oni dolaze iz vrlo loše situacije i velikog siromaštva. Drago mi je također da ste rekli da švedski zakoni i švedska praksa daju barem malo nade u tome. Isto tako postoji i jasna veza između trgovanja i migracije. E, bila sam u na Lampeduzi i vodila sam izaslanstvo odbora Libe na sredozemlju i e, tamo smo vidjeli koliko ljudi pristiže E, svakoga dana i kako ljudi tamo dolaze i pokušavaju e, naći tko su žene koje su žrtve iskorištavanja i to rade dobrovoljno. I e, također pokušava se ustanoviti kakve su te jasne mreže trgovanja. Primjerice žena iz Nigerije, to je dobro poznato a također na e, danima borbe protiv trgovanja e, smo razgovarali o tome kako se boriti protiv nekažnjivosti i kako se boriti protiv mreža i ruta. Jer su nam rekli da znaju tko su ti ljudi, odakle su došli, koje su rute, koji su ti kriminalci. Dovedu ih na Siciliju i onda jednostavno nemaju dovoljno dokaza jer dokazi kojima raspolažu nisu dovoljne da bi se njima koristili na sudu imaju sve, imaju e, bespilotne letjelice, jednostavno to se ne može održati kao dokaz na sutu. I kad smo se sastali s tim stručnjacima, oni su nam rekli to je europsko pitanje na koje se treba odgovoriti na europskoj razini. Moramo ojačati Eurojust, Europol, e, bolje uhidbene nakonbe naloge. Zato ja vas pitam kao policajca na koji način e, se može razmjenjivati informacije u državama članicama, ali isto tako i u zemljama tranzita. Znamo kao članica odbora Libe da do toga nije lako doći. Kako države članice i da li oni razmjenjuju podatke? E, drago mi je da sam u ovom predmetu izvjestiteljica za Europsku pučku stranku i da vidimo na koji način možemo ojačati povjerenje među državama članicama da bi se napredovalo na ovom planu. A isto tako što možemo očekivati od pravosuđa e, kako bi na kraju ljudi bili izvedeni pred lice pravde radi tih kaznenih dijela i isto tako e, moramo gledati kako možemo boriti protiv financijskih aspekata. Profiti su ovdje ogromni i mogu se mjeriti milijardama eura. Kako možemo slijediti e, kamo ide taj novac, kako možemo koristiti neke financijske instrumente da se borimo protiv nekažnjivosti i te e, kriminalce uhitimo. Hvala vama sada u ime socijalista demokrata, ima gospođo Honeyball. Thank um, speakers. I mean, Hvala vam lijepa i zahvaljujem govornicima. Doista je odlično da razgovaramo o ovoj temi, o ovoj temi o kojoj se ne može dovoljno govoriti. Važno je da izravnije govorimo o tome, o čemu je zapravo riječ? Dakle, ovo je doista rodno pitanje, pitanje koje se tiče žena. Mi o tome govorimo, mi znamo za to, ali mislim da se u javnosti na to pitanje ne gleda na isti taj način. Evo, u Švedskoj se stavovi mijenjaju, ali u velikom dijelu Europe prostitucija se ne gleda Dakle, ne gleda se na prostituciju kao e, na nešto protiv čega se te treba boriti kad, kad se na nju gleda kao na pravo E, i doista je iznimno važno da mi kao zastupnici u parlamentu i utjecajni ljudi počnemo o tome otvoreno govoriti e, osobito kao žene i da govorimo o trgovanju kao što to i Rachel kaže jer mislim da mnogi ljudi ne razumiju e, pripadnici šire javnosti da ne razumiju vezu između trgovanja i prostitucije ja dolazim iz Londona koje je uglavnom odredište i mislim da je važno da svi mi odakle god da jesmo govorimo o ovoj temi, a osobito e, mi koji dolazimo iz takvih odredišta trgovanja ljudima. Znači, mislim da imamo doista veliku odgovornost za pitanje prostitucije, trgovanja ljudima i čitavu rodnu dimenziju tog problema. Ono što se događa u organizaciji Amnesty International sasvim sigurno ne pomaže. E, treba točno vidjeti odakle je sve to došlo. E, Amnesty International je organizacija koju ljudi slušaju, koja uživa velik ugled i donošenje te rezolucije doista je stvorilo velike poteškoće. Također mislim da trebamo promicati koliko je to god moguće švedski model. Ovaj parlament ga je usvojio kao svoju rezoluciju, znači parlament se obvezao na tu politiku i mi koji se tim pitanjem bavimo uistinu moramo nastaviti s tom kampanjom. Nadam se da ćemo u nekom trenutku to moći i dodatno razraditi i provesti na razini Europske unije. Možda to nećemo moći kao parlament, ali možemo raditi na tome kako bi e, ove e, teze bile prihvaćenije. I naravno treba razgovarati u kontekstu smanjenja potražnje, to je sasvim sigurno jedan od ključnih aspekata naravno zakonodavstvo e, koje e, doprinosi smanjenju potražnje upravo onaj model koji se pokazao uspješnim i u Švedskoj. Mislim da na tome trebamo nastaviti raditi i pobrinuti se da parlament u ovom području ima vrlo snažnu politiku. Također mislim da ovu temu treba povezati na određeni način sa trenutnim stanjem u pogledu migracije. Možda znate da ću ja biti izvjestiteljica e, koja ću pripremiti mišljenje na vlastitu inicijativu ovoga odbora o migracijama. Naravno, kad imate takva velika kretanja ljudi, onda dolazi i do zlostavljanja i do zlostavljanja žena i to također treba razmotriti i u tom kontekstu promotriti neka druga pitanja koja, eh, o kojima trebamo progovoriti i trebamo promijeniti stavove koji postoje e, na nacionalnoj razini. Mnogo je posla pred nama, uistinu zahvaljujem govornicima i nadam se da nikad nećemo prestati se baviti ovom temom ovdje u odboru za žene, a ovo danas je sasvim sigurno poticaj za naš daljnji rad. Hvala vam gospođo Honibol. Ne znam želi li gospodin Henrikson ili gospođa mora neš, na nešto odgovoriti ili komentirati. A, ispričavam se, gospođa Berugere bi također htjela nešto reći. Prije nego što čujemo odgovor e, govornica, imam nekoliko pitanja potpuno je jasna veza s prostitucijom, ne, ne niječem to, no kad govorimo o trgovanju ljudima, dakle da nema prostitucije ne bi bilo trgovanja ljudima za potrebe spolnog iskorištavanja, međutim trgovanje je fenomen za sebe. Znači, sasvim sigurno nisam htjela davati nikakav moralni sud u pogledu prostitucije i dobro razumijem ovo što vi govorite u pogledu prisile i prostitucije. Međutim, postoji i drugo gledište. Nedavno sam bila na seminaru u Londonu e, udruge profesionalnih prostitutki i tamo kad njih čujete sve zapravo ružičasto, sve je sjajno i one se time bave jer to žele. Međutim, to naravno nije tako. Nikad nisam susrela mladu djevojku koja bi baš odabrala tu karijeru. Znači, postoji sasvim sigurno problem e, prostitucije, a povrh toga problem trgovanja ljudima. E, pitanje je za Švedsku. U Švedskoj je došlo do tog pomaka u društvu u stavovima što je prihvatljivo u smislu odnosa između muškaraca i žena, iskorištavanja tuđeg tijela. Zanima me kakva izobrazba je na raspolaganju policijskim djelatnicima, znači onima koji rade na terenu. E, kad razgovarate s djevojkama, mislite li da one mogu E, priznati javno reći da su žrtve trgovanja ljudima jer to je ključni problem kod trgovanja dakle da se to prijavi nadležnim tijelima mislite li da ono što vi radite doista dovodi do smanjenja trgovanja ljudima u Švedskoj ili mislite da trgovanje ljudima sada odlazi u neka područja koja su onda manje vidljiva? E, Rachel, hvala vam mnogo na svemu što ste rekli. Doista je vrlo teško napraviti razgraničenje između trgovanja i prostitucije. U Ujedinjenoj kraljevini nezakonito je e, koristiti e, usluge prostitutke za koju znate, dakle za koju je poznato da je žrtva trgovanja. Mislite li da je tim djevojkama moguće da prijave da su žrtve? Da li one mogu svom klijentu reći, molim vas pomozite mi, ja sam žrtva trgovanja ljudima? Mi smo recimo u Oxfordu imali veliki slučaj koji je uključivao brojne djevojke koje su bile u sustavu socijalne skrbi, a nakon toga su se koristile e, za prostituciju u Oxfordu i okolnom području no vaša napomena da, da nema prostitucije, ne bi bilo ni trgovanja ljudima za potrebe seksualnih, e, seksualnog zlostavljanja, sa seksualnih usluga, sasvim sigurno je iznimno valjana i moramo je imati na umu. E, postavili ste tezu da Eh, je da se prostitucija temelji na prisili, no mene zanima koji udio eh, žena i djevojaka je zapravo eh, žrtva trgovanja ljudima i koliko je to naravno povezano s pitanjem siromaštva. interveniri Da ću riječ još dvijema kolegicama koje se žele javiti. Gospođa Bjork. Hvala vam lijepo. Imam kratko pitanje. Zahvaljujem objema na vašim odličnim doprinosima, odnosno na tome što ste nam omogućili da bolje razumijemo ovu temu i što trebamo učiniti po pitanju ove teme. Pitanje za detektiva. Vi ste rekli da je korisno boriti se protiv protiv trgovanja i ljudima i organiziranog kriminala i da vam je u tom smislu ovaj zakon koristan. Možete li nam reći kako to konkretno radite i što je specifično za vaš rad u odnosu za policije onih zemalja koje nemaju takav zakon? Također bih iskoristila ovu priliku da kažem da organiziramo za one koje ova tema više zanima radionicu danas u 13 sati u kojoj će se malo podrobnije govoriti o nordijskom modelu borbe protiv e, prostitucije. Hvala. Gospođo Winsberg. Och för er presentation. Hvala vam lijepa što ste mi dali riječ, hvala na izlaganjima koja su bila vrlo zanimljiva. Doista mi je iznimno drago što postoji taj švedski model. Imam pitanje za Jonasa. Kad je riječ o resursima, imate li dovoljno resursa? Imate li sve resurse koji su vam potrebni? jer možemo vidjeti da u ovom trenutku u Švedsku dolazi sve više i više ljudi. To zacijelo znači da je problem sada još veći. E, znamo da kad kad znamo imena trgovaca ljudima, znamo točno što planiraju, znači mi se u Švedskoj već pripremamo za te stvari s obzirom na e, pritok migranata, no imamo li dovoljno resursa za sve to, to je ono što mene zanima jer meni se čini da je policiji potrebno više resursa, barem kada je u Švedskoj riječ, to je sigurno tako. Također kažete kako nastojite da ovo tržište postane manje primamljivo i to je sasvim sigurno točno jer se borite protiv onih koji kupuju te usluge, to je sasvim sigurno važno, ali ja tu prvenstveno mislim na žene, na to kako pomoći ženama kroz skloništa, smješta i socijalnu pomoć za žene. Mislite li da one dobivaju pomoć koja im je potrebna ili se uvijek vraćaju E, na istu stvar. Evo od Rachel smo čuli da joj se činilo tijekom sedam godina koliko se ona bavila prostitucijom da su se mnoge e, žene vratile na nju. my Evo, kao što je spomenula kolegica i ja bih htjela vrlo jasno reći da je riječ ovdje o borbi protiv kriminalaca koji iskorištavaju migrante. Dakle, ne govorimo o borbi protiv migracije, ne želim da me se krivo citira. Mi smo se u ovom parlamentu zalagali za dodatne resurse, za dodatne ovlasti Frontexa, e, različitih operacija koje se provode u sredozemlju, e, bolji nadzor obala, bolji, e, bolji rad obalnih straža kako bi se zaštitili migranti, kako bi se zaštitila djeca, a svrha nije da se, da se spriječi migrantima da dođu u Europu. Hvala. E, Hvala vam, a sada gospodin Henriksson i gospođa Moran, ako želite nešto komentirati, odgovoriti na pitanja. Jag har försökt skriva ner. Meni je ovo malo novo, ovakva saslušanja, Pokušao sam zapisati sva vaša e, pitanja. U vezi ovoga što je rekla gospođa Koraca Bild kada je riječ o razmjeni informacija, e, policijske snage uvijek žele raditi što bolje, imati što više resursa, to je posve jasno. No ono čega bih ja htio vidjeti više jesu zahtjevi središnjih organizacija poput UN-a, e, snažnije e, upute kako trebamo raditi. Inače, policije će uvijek govoriti da nemaju dovoljno novca, da nemaju dovoljno resursa i taj problem će se jednostavno zataškati, gurnuti pod tepih. Da se ja ovime osobno ne bavim, imali bismo 200 uhićenja manje na godinu e, muškaraca koji kupuju seksualne usluge. Znači, moramo imati zajednički pristup ovim problemima, više se zemalja mora angažirati. Velika većina iskorištavanih žena iskorištavane su zato što nemaju nikakve druge mogućnosti, kao što je Rachel to rekla, nemaju alternative. A oni koji ih iskorištavaju, oni su vrlo dobro organizirani, oni su sposobni, imaju e, dobru koordinaciju i golemu količinu novca na raspolaganju. Oni imaju više novca nego oni koji se bave nezakonitom trgovinom oružjem. Znači, oni imaju dovoljno novca da pronađu rupe u našim sustavima. Recimo, u Švedskoj E, u, samom Štokolmu se e, ovime uvelike bavimo, ali u preostalom dijelu zemlje nismo toliko uspješni. Znači, važno je da se možemo s time nositi i u drugim dijelovima zemlje, zato je važno razminjivati informacije. Na taj način možete doći do ljudi koje želite uhititi. E, također, mnogo toga smo zaustavili na granici. Recimo, novac koji ode u Rumunjsku, ode u Rumunjsku na tamošnje račune i mi više s time ne možemo ništa. To je sasvim sigurno problem. Kada je riječ o izobrazbi policijskih djelatnika, imamo temeljnu izobrazbu koja je općenita e, i u Švedskoj imamo tradiciju koja se odnosi na ravnopravnost, na jednake mogućnosti. Ako vas se zaposli da se bavite upravo u ovom području, zaposlit će vas se na temelju vašeg iskustva, no naravno uvijek nastojimo poboljšavati izobrazbu i stručnost našeg djelatnika i do sada smo u tome bili uspješni. Kad je riječ o tome mogu li nam se djevojke obratiti? Pa mislim da nam se obraćaju i imate pravo, one se sigurno nalaze u vrlo teškoj situaciji, mi tek naknadno saznamo, nismo vam to mogle tada reći prije dvije godine, nismo vam to mogli reći, ali evo sad kad je moj otac umro u Rumunjskoj, sad vam mogu ispričati kako je izgledala moja prošlost. A postoji drugi problem, te žene su potpuno izolirane, one su zatvorene negdje u nekom stanu, možda s još jednom djevojkom i jedino što znaju o stanju u svijetu i u svojoj okolici su informacije koje dobivaju od e, svodnika, to su vrlo često njihov dečko ili neki partner. Dakle, kad nas upoznaju vrlo često nam e, govore i mnogo toga nam e, kažu i zapravo uspijevamo izgraditi odnos s njima. Kad je riječ o socijalnoj pomoći u Švedskoj, sasvim sigurno tu možemo mnogo toga poboljšati, osobito kad je riječ o strankinjama koje završe u prostituciji u Švedskoj. Mislim da u tom području sve zemlje mogu e, mnogo toga poboljšati a kada je riječ o prostituciji u Švedskoj, o potražnji koju pokušam, pokušavamo smanjiti, naravno nećemo uspjeti u potpunosti eliminirati trgovanje ljudima i prostituciju u Švedskoj, nećemo, ali to ne znači da na tome trebamo prestati raditi. Niti jednu vrstu kaznenog dijela nismo uspjeli E, eliminirati zahvaljujući e, samo zakonskim odredbama, no moramo nastaviti na tome raditi. Mnogi kada je zadaća preteška prestanu se time baviti. E, dakle, i također mnogi kupci seksualnih usluga ako vide da je to previše komplicirano u Švedskoj, onda seksualne usluge kupuju negdje drugdje, kupuju ih u drugim zemljama. Kad je riječ o pitanju migracije, slažem se sa gospođom Koraca u uistinu moramo nastojati doći do onih ljudi koji iskorištavaju e, druge ljude, koji iskorištavaju migrante. Ja sam tijekom svoga rada uvidio da je žena i mladih djevojaka sve više, dakle sve više i više ih dolazi. E, one su sasvim sigurno ranjive i naravno mnoge će e, završiti kao žrtve iskorištavanja. E, zato je važno ih registrirati, važno je znati da su tamo, za neke od njih ne znamo da su tamo i važno je da mi dođemo do njih prije nego oni koji ih žele iskorištavati. Nadam se da sam uspio odgovoriti na sva pitanja. Gospođa Moran. Can you Um... Ja bih htjela istaknuti nekoliko e, stvari. Prvo, gospođo Berder, da odgovorim na vaš komentar. Zapravo većina e, prostitucije ispunjava kriterije e, trgovanja ljudima, kako ste ih vi definirali. Dakle, sve se to temelji na prisilu ili prinudu. Ja nisam nigdje vidjela primjer prostitucije koji se ne bi mogao definirati ovim pojmovima. I to je zapravo postalo tema razgovora između mene i još jedne druge žene koja je također bila žrtvom trgovanja u cilju prostitucija. Postoje žene koje koje se ne uklapaju u definiciju e, žrtve trgovine ljudima kako mi u Europi to shvaćamo. Prema saveznim propisima SAD-a, dakle tada kada sam ja imala 15 godina, mogla sam reći da sam žrtva trgovanja ljudima zbog prostitucije. Nedavno sam bila u SAD-u i e, govorila sam za sebe da sam žrtva trgovine ljudima u cilju prostitucije, tako oni to definiraju. No to nije nešto što sam koristila kako bih opisala svoju situaciju. Stoga tu je riječ i o e, kulturološkim pitanjima, kojim ćemo pojmovima to definirati. No, gospođo Brder, e, svaka žena s kojom sam ja razgovarala ikada je bila žrtvom seksualnog nasilja. To nam se svima događalo, svima nama koji smo bili u Brodelu, svima nama, svi smo mi bile žrtve nasilja i to je bio svakodnevni, to je bio zapravo dio naše svakodnevnice tada. Na isti način kako žene koje rade u pekari mogu osjetiti miris simeta u zraku, na takav isti način je nasilje bilo dijelom naše svakodnevnice. Stoga nikada neću prihvatiti razliku to jest smatram da e, to treba gledati na isti način. Ja znam da vi to niste mislili reći, ali bojim se da to inače tako zvuči. I zato se ne slažem kada ljudi pokušavaju praviti razliku između prostitucije i trgovine, trgovanja ljudima. I na kraju, prečesto sam čula od ljudi da kažu ne želim biti moralist i slične fraze. I doista ne želim pokazati nepoštovanje prema bilo kome, ali moram biti iskrena. U nekom trenutku smo si dozvolili da nas se uvjeri da postoji nešto e, pogrešno u donošenju moralne odluke. Moralnost je zapravo izvrnuta u nešto potpuno pogrešno. I to je smiješno, bilo da dolazi od muškarca ili žene na ulici. Skupina ljudi, skupina osoba oko kojih nikada ne bi trebalo biti e, zabune kad je riječ o tome su naši e, zastupnici, naši politički e, čelnici. Oni moraju zadržati svoj integritet i moraju moći jasno razaznati između dobra i zla. I to je sve što zapravo moral znači. Eh, muchas gracias, eh, señora Moran. Hvala vam, gospođo Moran. I na kraju ovog panela želim još jednom zahvaliti našim gostima. Jako je važno eh, upoznati ovu stvarnost iz različitih gledišta i ja se nadam da će rezultat svega toga biti rješavanje ovog problema i da ćemo e, spasiti na tisuće i tisuće e, žena. Malo kasnimo, stoga prelazimo odmah na drugi panel. Dakle, put prema politici utemeljenoj na rodu u rješavanju ovog problema nama je gospođa Mirjam Vasiljadu. Ona je koordinatorica Europske unije za suzbijanje trgovanja ljudima. Govorit će nam o potrebi da se mm, politike institucija Europske unije, agencija, zemalja članica i međunarodnih organizacija bolje koordiniraju Moramo raditi na razvoju novih europskih politika protiv, za suzbijanje trgovanja ljudima. Zatim pratila je provedbu nove europske strategije za uh, razdoblje od 2012. do 2016. I želim vam zahvaliti što radite na tome i što ste došle danas na ovu raspravu. Gospođo Vasiljadu, imate riječ, izvolite. Hvala vam. Hvala vam što ste me pozvali. Uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Najprije bih zahvalila e, Europskom parlamentu koji sa nama vrlo usko surađuje u proteklih nekoliko godina. Kao što je rekla gospođa Hannibal, nikada nismo odustali od ovoga i vidi se zapravo, to se vidi i nakon o dugogodišnje suradnje s ovim domom i moramo nastaviti raditi na tom području. Pozdravljam ovu inicijativu i pripremu izvještaja o provedbi e, direktive o e, rodnoj perspektivi. Drago mi je da sam čula od prethodnih govornika, posebice e, zastupnika, da zapravo se slažu e, sa pristupom komisije. Od početka smo vrlo jasno naglašavali da je trgovanje ljudima e, prodaja i kupovina djevojčica i žena i dječaka i muškaraca. Od početka, od usvajanja te direktive smo jasno rekli da je trgovanje ljudima mm, donosi ogroman profit i veliku potražnju i da je snažno utemeljeno na rodu. Želim svih podsjetiti da kad govorimo o trgovanju ljudima, da neću dati, neću govoriti o e, definicijama, to je učinila Catherine, hvala ti, ali želim vas sve podsjetiti da ovdje govorimo o trgovanju zbog e, spolnog iskorištavanja, ali i zbog ostalih oblika iskorištavanja koji su također vrlo e, rodno orijentirani. E, sjetite se, na primjer, posluge u domaćinstvima, to je također dakle, dosta rodno e, orijentirano, zatim trgovanja radi lažnih brakova, trgovanja djecom, trgovina organima, trgovina radi nezakonitog posvojenja posvajanja. Dakle, riječ je o praksama koje utječu na muškarce i žene, djevojčice i dječake na različit e, način. Isto tako, priznali smo od početka ovog procesa i barem u mojem mandatu da je to e, strukturni oblik nasilja nad ljudima. Krši temeljna prava i slobode žena, onemogućava im da uživaju u svojim pravima i slobodima, slobodama na isti način e, kao i muškarci. Neprestano govorimo da, pogotovo kad je riječ o smanjenju potražnje, da moramo voditi računa o rodnoj dimenziji u trgovanju ljudima i to pogotovo kad govorimo o provedbi propisa Europske unije. Svi znamo da, da je e, rodnost prisutna u svim fazama trgovanja Dakle, iskorištava se ranjivost, potiče e, iskorištavanje, e, ukida podrška i sve su to elementi e, koji će biti sadržani u izvještaju parlamenta. No evo nešto pozitivno. Smatram da u proteklih pet godina da je rasprava o rodnoj dimenziji u trgovini ljudima postala sve prisutnija i to je stvarno dobro. Direktiva o trgovanju ljudima i definira vrlo jasan okvir, dakle koji se koncentrira na žrtve, na djecu, dakle koji uzima u obzir e, rodnu dimenziju i koja se temelji na ljudskim pravima. Imamo i podatke koji se možda ne sviđaju svima, ali imamo podatke koji pokazuju trendove a trendovi su vrlo jasni. 80% registriranih žrtava su žene. Ako ovo nije rodna dimenzija trgovanja ljudima, ne znam što je. Isto tako znamo da 95% registriranih e, žrtava, dakle prijavljenih slučajeva kod vlasti, da su žene. I to u e, spolnom iskorištavanju. 71% um, žrtava u radnom iskorištavanju su muškarci i dječaci. Dakle, to je također eto konkretna brojka, ali to, ne, to isto tako nam govori da se i u ovom slučaju iskorištavanja da su žrtve opet, da opet ima žena. Zatim tu imamo čitav niz drugih, e, čitav drugih oblika u kojima žene predstavljaju 52% e, žrtava. No, ovdje bih još nešto dodala čini se kao da ponekad kao da se ponekad organizacije natječu kad je riječ o oblicima iskorištavanja žrtava. Molim vas da se odmaknete od toga i da e, vodite računa o svim oblicima iskorištavanja, te da vodite pogotovo računa o seksualnom iskorištavanju. U proteklih nekoliko e, godina e, mnogo se pozornosti posvećuje iskorištavanju u svrhu rada. I mm, na kraju dana pronašli smo to e, što smo tražili jer morali smo doznati više o tom obliku iskorištavanja. No došli smo do točke kada čujem da je e, razgovor o seksualnom iskorištavanju osjetljiva tema. To nije osjetljiva tema. Ne možemo se natjecati za žrtve. Ne možemo se natjecati za dakle to tko će imati više prava. Prema propisima Europske unije sve žrtve imaju ista prava. I komisija je bila prva koja je e, stalno i dosljedno ponavljala da žali što unatoč svim naporima koji su poduzeti na regionalnim, nacionalnim, e, međunarodnim razinama da se riješi problem trgovanja ljudima zbog seksualnog iskorištavanja, još uvijek nemamo dokaze da se fenomen smanjio niti da se trgovanje ljudima e, smanjilo. No, moramo biti svjesni da kad govorimo o rodnoj dimenziji trgovine ljudima, da moramo razmišljati o tome na koji način se žrtvama pruža zaštita, kako se ovaj fenomen sprečava iz perspektive rodne jednakosti, kako se provode e, istrage, također uzimajući u obzir rodnu dimenziju. Neću sad ulaziti u raspravu oko e, prostitucije ali kad kažemo da je prostitucija visoko rizični sektor kad govorimo o trgovanju, ja mislim da u tome nema ničega osjetljivog. Kada policija, dakle oni koji su zapravo moja nit vodilja u tom radu, kada mi oni kažu da su gotovo sve žrtve e, trgovine ljudima u e, industriji prostitucija, ja onda shvaćam da je prostitucija visokorizični sektor. Kada govorimo o ribarstvu, niko mi neće reći da ću stigmatizirati ribare. A zašto onda kad govorimo o ovom području, onda se smatra da se nekoga stigmatizira. Riječ je o visokorizičnom sektoru i mm, odgovornost je komisije pozabaviti se svim e, sektorima. I nekoliko mm, riječi o podacima. Da, eto, pronašli smo ono što smo tražili. Nekad to slušam i kao da se nekad natječemo s postocima, imamo više ovih ili više onih. I kada kažemo da je 16% registriranih žrtava, da su djeca, što želite da ja učinim? Dakle, uf, to je samo 16%, ne moramo se oko toga brinuti. Je li ovdje samo riječ o podacima, o brojkama ili je ipak riječ o ljudima? Mm, kolegica je mnogo govorila o trgovini radi seksualnog iskorištavanja. Nemojmo zaboraviti da ovdje govorimo i o drugim E, vrstama zločina, uključujući e, više strukog silovanja. U redu je govoriti o silovanju ako se nekoga prisili na e, spolnu aktivnost bez pristanka. No kad govorimo o žrtvama i ne želim da me se pogrešno citira ili da se moje riječi izvade iz konteksta, bojim se da smo malo zakasnili. Kad govorimo o žrtvama, dolazimo do trenutka u kojem je žrtva već silovana i možda tisuću puta. I budući da sam razgovarala s tim osobama, sa djecom koja su e, kupljena i prodana unutar te industrije, pitala sam djevojčicu koja ima 15 godina i zbog silovanja ima dvogodišnju djevojčicu. I pitala sam je što želi učiniti s ostatkom svojeg života. I ona mi odgovorila, s kakvim, kojim životom? Zašto vam to govorim? Zato što se slažem sa zastupnicima da moramo inzistirati na prevenciji kako ne bismo zakasnili. Slažem se i s onime što je e, Rachel rekla o krajnjim korisnicima trgovine ljudima, da je to seksualno iskorištavanje. Znamo da žrtve imaju svoja prava. Jako se naljutim kada uh, slušam o e, ljudima koji su žrtve trgovine. Žrtva trgovine ima čitav niz prava i mi se moramo pobrinuti da se ta, da ta osoba može uživati u tim pravima. Imamo e, propise o trgovanju ljudima, imamo i strategiju, nju sam predstavila e, nedavno, tako da neću sada ulaziti u to ponovno. No, e, jako je važno da je rodna dimenzija snažno zastupljena u oba dokumenta. No što je trgovanje ljudima? Gospođa Berder je vrlo dobro objasnila pravnu definiciju, no ja vidim trgovanje ljudima na vrlo jednostavan način. Riječ je ovdje o ljudima koji zarađuju, na, u zakonitim i nezakonitim sektorima, te riječ je o potražnji. Maknite potražnju. Ako maknemo one koji iskorištavaju žrtve i maknite profit, dobit ćete zastrašujuće stvari. Zapravo u svijetu će ostati jako puno strašnih stvari, ali neće više biti trgovine. Dakle, moramo pratiti novac moramo pratiti što se sve događa kako bi se taj novac izgubio u procesu. O tome ne znamo dovoljno. Međunarodna organizacija rada procjenjuje da je oko 150 milijardi dolara dolazi iz tog nezakonitog sektora. Samo iz nezakonitog sektora. Neki pak govore da previše govorimo o potražnji, ali ja smatram da o tome treba govoriti, zato što i propisi kažu da zemlje članice imaju zakonsku obvezu smanjiti potražnju i podići svijest o tom fenomenu, a smatram da mi moramo provoditi mm, propise Europske unije. Zemlje članice isto tako moraju e, razmisliti o kriminalizaciji onih koji koriste e, usluge žrtava trgovine, znajući da su te osobe žrtve trgovine. Na to ću se vratiti za čas. Pozvali smo zemlje članice da prate taj novac. I Silvija, ja se nadam, će nešto više reći o tome, ali novac je taj koji izaziva potražnju i potražnja upravlja novcem. Ali sigurna sam da ćemo o tome malo više čuti kasnije. Europska komisija je osigurala dakle, da trgovina ljudima bude dio i agende o sigurnosti i agende o migranciji. Kad je riječ o sigurnosti, to je vrlo jasno. Govorimo o novcu, o organiziranom kriminalu i o činjenice da organizirani kriminal se onda prelijeva u druge vrste kriminala. Um, zastupnici su govorili i o uh, krijumčarenju te o trenutačnoj situaciji. Da, imamo jako puno podataka iz čitavog niza izvora o tome da brodovi kojima dolaze izbjeglice u Europu, da tim brodovima dolaze i mlade djevojčice iz Nigerije, na primjer. Krijumčarenje može rezultirati trgovinom i iako imamo različite pravne instrumente, krijumčarenje može rezultirati trgovinom. No isto tako imamo uh, situacije kada se rute krijumčara koriste za trgovinu ljudima. Evo upravo je to slučaj Nigerije. Drago mi je da je parlament zainteresiran i za djecu i smatram da na tom području treba nastaviti raditi. Mnogi ljudi koji su uh, žrtve trgovanja ljudima zbog čitavog niza um, zločina posebice u slučaju seksualnog iskorištavanja, svi ti ljudi e, su žrtve još iz dječje dobi. I još jedno pitanje. Ako netko dovede dijete u Europu, procjenjuje se da je cijena djeteta od 4 do 8 tisuća eura. Nekada doseže i 40 tisuća za dijete. Nekako sumnjam da se taj novac zaradi samo zbog prisilnog prosjačenja. Mnogo toga je ovdje što treba istražiti. Stoga neću sada ići dalje u detalje jer nemam više vremena, ali nedavno smo objavili studiju o visokorizičnim skupinama, posebice o djeci. I studija govori o djeci koje su žrtve trgovine ljudima kao zbog seksualnog iskorištavanja, kako mm, kultura tolerancije, e, nejednakost e, rondova i sve to zapravo kako povećava rizik od viktimizacije. Studija je objavljena na našoj web stranici i e, tek prije nekoliko tjedana smo pripremili. Što sada slijedi? Prvo ćemo imati izvještaj o trendovima. Prema članku 20 zemlje članice su meni poslale svoje izvještaje o e, situaciji u svakoj zemlji o e, trgovanju ljudima i sada pripremamo izvještaj na razini Europske unije i izvještaj bi trebao biti spreman do ožujka sljedeće godine. Zatim imamo i izvještaj prema članku 23 o provedbi europskih propisa. Tako da htjeli bismo čuti nešto o tome i od parlamenta. I na kraju o direktivi o trgovanju ljudima. Sve su zemlje izvijestile o provedbi osim Njemačke. Sada smo pokrenuli studiju i istražit ćemo što se događa. I na kraju pripremamo izvještaj o učinku nacionalnih prava na one koje koriste e, usluge e, žrtava trgovanja ljudima. Podsjećam vas i da imamo direktivu o kažnjavanju poslodavaca koja već kriminalizira one koji zapošljavaju žrtve koje dolaze iz trećih zemalja. Mislim da je došlo vrijeme da konsolidiramo naš pravni okvir. Danas u brojnim zemljama članicama nije nezakonito koristiti te usluge ili kupiti ljude. Dakle, nije nezakonito koristiti usluge ljudi koji su kupljeni ili prodani. Dakle, konzumiramo usluge koje osoba koje su kupljene ili prodane. Postavila sam to pitanje jako puno puta, tražila, postavljala to pitanje tužiteljima, ljudima, nisam dobila puno odgovora. Znate li za još jedno područje zločina koje bi trebalo biti e, kriminalizirano. I čak i ako znate nešto o tome, što će parlament ili komisija ili zemlje članice predložiti? Hoćemo li predložiti da je u redu da se kupuje ili prodaje ljude, da je u redu da se koriste usluge ljudi koji su kupljeni ili prodani, predlažemo li nekažnjivost, je li to društvo u kojem želimo živjeti. Zakoni imaju e, normativni učinak i to jednostavno ne možemo bez toga, potreba nam, potreba nam je zakon. Kad je riječ o smanjenju e, potražnje, imali smo e, dan, 900. dan, mislim da su i neki zastupnici sudjelovali na tome. Zatim neki su nas pitali zašto uopće organizirate ovako nešto, to je previše osjetljiva tema. Pa zašto ste onda pozvali ove, a ne one druge? Ja sam pozvala one koji rade na tome da se smanji potražnja. I za kraj, ako želimo ispuniti e, direktivu o trgovanju ljudima, e, komisija je prva pokrenula studiju kako bismo dobili više informacija o tome. E, Lancaster University je jedno od sveučilišta koje sudjeluje u pripremi te studije i studija je uzela u obzir E, rezoluciju iz veljače 2014. koju je pripremio ovaj parlament. I tako i pokrenuta studija. Mi se nadamo da ćemo e, zajedno s parlamentom uspjeti dovršiti e, tu studiju i da ćemo je zapravo moći predstaviti početkom sljedeće godine. I još 10 sekundi da zatvorim. Svaka je žrtva jednako važna. Ne možemo odlučivati E, koje koja je žrtva važnija i koji oblik iskorištavanja. Nismo ovdje da se natječemo kad je riječ o oblicima iskorištavanja. I nijedan oblik iskorištavanja nije previše osjetljiv da se o njemu ne bi moglo razgovarati. To su stvari koje su očite i koje treba riješiti. Neki ljudi ponekad žele pronaći bolji život, ali na kraju nije bolji život ono što nađu i moramo se sjetiti njihovih prava. Isto tako moramo ispuniti nepravdu nanesenu žrtvama. Osim, a to nećemo učiniti ako ne budemo e, pitali tko zarađuje taj novac i tko koristi usluge tih ljudi. I ako na ta pitanja odgovorimo, znači da ne radimo svoj posao. Hvala vam. Hvala vam, gospođo Vasiljadu. Oprostite što sam vas morala skratiti, ali moram upravljati vremenom. a i želim dati e, mogućnost svima koji su došli da e, nam se obrate. Sada dajem riječ gospođi Silvi Wolpi, ona je profesorica sociologije, te predsjednica mm, u UNESCO-u, područja koje se bavi e, istra, rodnim istraživanjem na sveučilištu u Lancasteru. Već smo imali priliku čuti o vašem radu i e, hvala vam što ste došli danas i dajem vam riječ, izvolite. Hvala. Drago mi je što sam ovdje i što mogu e, pridonijeti e, ovoj demokratskoj javnoj raspravi sa našim radom sa sveučilišta o, izvrsno su ove javne rasprave. E, ovaj rad vezan je uz pitanja rodne dimenzije trgovanja ljudima. Ja ću učiniti dvije stvari, ponudit ću vam e, nove načine razmišljenja o rodnoj dimenziji trgovanja ljudima i ponudit ću vam određeni broj vrlo konkretnih preporuka. Izvješće o kojem ovdje govorim je, će biti objavljeno. To je izvješće o rodnoj dimenziji trgovanja ljudima. Imamo jedan paneuropski tim koji je na tome radio. Tri kolege su tu, profesor Šajer iz Njemačke, dr. Jude Towers i e, Brian Francis iz Lancastera. Usredotočili smo se primarno na pitanje prevencije kao i na pitanje rodne dimenzije. Prevencija je u, u, u središtu europske strategije i europske direktive. No kako mi razmišljamo o prevenciji? Predložit ću vam da zaboravite one ideje da je prevencija najbolja na način da se rješavaju, da se razmišljaju o izborima pojedinca, već da razmišljate o regulativi institucija, osobito onih institucija koje uzimaju profite. Znači ja želim pomaknuti percepciju sa pojedinca na institucije, a institucije su upravo područje vaše stručnosti jer vi se ovdje da regulirate institucije. Europska unija ima vrlo značajan način razmišljanja o rodnoj jednakosti i ravnopravnosti koje je duboko ukorijenjen u sporazumima, ugovorima i direktivama Europske unije. Mi o rodnoj ravnopravnosti razmatramo u smislu jednakog postupanja i e, ako ne e, rodnu specifičnost ne učinimo vidljivom, ne možemo niti primijeniti načelo jednakog postupanja. Također imamo načela rodne ravnoteže u donošenju odluka, imamo rodni mainstreaming i e, ja ću preporučiti kako ti kako ta načela ravnopravnosti se mogu bolje primijeniti u širokom rasponu europskih politika kako bi se osigurala koherentnost i e, dosljednost tih politika u pokušaju eliminiranja trgovanja ljudima. Razgovora, e, govorit ću ovdje o nekoliko glavnih pravaca. Prvi je podrška žrtvama. Ponekad e, o tome govorimo kao nešto što radimo na kraju, kada već utvrdimo žrtvu. No ako detaljno pogledamo, pomoć žrtvama može, ako se dobro radi, može biti važan doprinos prevenciji. A to na vrlo jednostavan način vi zapravo prevenirate, sprečavate ponovnu viktimizaciju, one žrtve koje imaju dobru podršku moći će svojim glasom pomoći i kaznenom progonu, a i u javnoj raspravi i u donošenju politika. Znači dubina pomoći koju pružamo žrtvama je doista važna. Imamo određeni broj detaljnih e, preporuka u našem izvješću koja sad neću čitati. Što se tiče e, kaznenog progona, kazneni progon sam po sebi nije cilj sam po sebi, on je naravno važan u putu prema ostvarenju pravde. E, potrebno je smanjiti nekažnjivost za ovakva kaznena djela. Ponekad se e, provedba zakona E, smatra kao da se tu radi samo o kaznenom pravu. No, ja, mi bismo vam preporučili da usvojite jedan sveobuhvatan raspon koncepata, pravnih koncepata i da ne ograničite to samo na kazneno pravo. Jer na ovom području postoji čitav niz nezakonitih praksi koje su sve važne a i vratit ću se na njih za koji trenutak. Kazneno pravo je jako važno kao temelj i kao vodeći oblik prava na ovom području, ali nije to jedino e, pravo koje je primjenjivo u ovom području. Imamo i neke detaljne preporuke. Želim se najviše usredotočiti na tradicionalna područja prevencije, a to je prevencija na području potražnje, znači obeshrabrivanje i sprečavanje potražnje za uslugama koje uključuju bilo koji oblik iskorištavanja, a to je uvršteno u direktivu. Trebamo ponovno promisliti o potražnji. Previše često je ona sužena na odnos između individualnih prodavatelja i individualnih kupaca. Time se e, smo e, izostavili najvažniji dio toga, a to su institucije koje su uključene u to ostvarivanje profita. Postoji tu čitav niz trećih strana koje su izuzetno značajne, no na neki način su nestale u toj polarizaciji rasprave. A mi preporučujemo da se vrati to pitanje uređivanja institucija koje ostvaruju profite, da to bude u prvom planu ove rasprave, a ne neko pitanje koje ostaje na marginama. Bilo je tu dosta eksperimentiranja u cijeloj Europi oko toga kako spriječiti trgovanje ljudima i kako regulirati E, sektore industrije koje su povezane sa trgovanjem ljudima. Trebamo e, zapravo pohvaliti raznolikost u cijeloj Europi gdje Švedska, Njemačka i tako dalje gdje postoje inovativne mjere. Iz motrišta nas akademika ovo je izvrstan eksperiment gdje možemo ocijeniti što funkcionira, a što ne funkcionira. Trebamo pozdraviti svaku inovativnost u Europskoj uniji. Ovaj trokut koji je izradio moj e, prijatelj Koren Šajer ilustrira način na koji razmišljamo o regulativi prostitucije u odnosu na trgovanje ljudima. To je jedan trokut koji vam prikazuje da se tu ne radi samo o odnosu između individualnih prodavatelja i kupaca, već e, i o značaju onih koji ubiru profit. Ponekad ti koji ubiru profit, ubiru taj profit kroz najam, no to ne znači da oni nisu ti koji profitiraju od toga. Postoje vrlo složeni oblici regulative koji su često podcijenjeni. Želim reći nešto o eksperimentiranju u Njemačkoj i Nizozemskoj e, koje je često pogrešno shvaćeno. Ponekad se to opisuje kao da je to jednostavna dekriminalizacija, no zapravo je to istovremeno značajno povećanje regulative na tom području. Naime, vidjeli smo djelomičnu dekriminalizaciju i povećanu regulativu. To se događa istovremeno Stoga demokratska rasprava u tim državama članicama e, pozabavila se tim problemima na inovativan način. E, politika se razvila na način koji zapravo prilično sliči na ono što je napravila Švedska. Skrenut ću pozornost na neke pojedinosti kako bi se spriječila super eksploatacija koja se odvija u nekim oblicima prostitucije, oni su te oblike ukinuli zabranili su uličnu prostituciju. Rekli su ne, to je nelegalno. Znači koriste e, široki krug e, institucija koje to provode, osobito u gradovima. Zatim, zaključeno je da su mlade osobe osobito ranjive, iako je pravna dob za punoljetnost 18 godina, možda je u slučaju prostitucije i to premlado i e, zaključeno je da tu dob treba povećati sa 18 na 21 godinu. Znači, dolazi do regulative pod demokratskim pritiskom, a ta regulativa suzbija određene oblike prostitucije u tim zemljama koje se nekad predstavljaju kao da su mjesta i zemlje u kojima dolazi do deregulacije, ali to nije istina. Stvar je mnogo složenija. Mi kažemo da potražnja e, ne znači samo one koji su izravni konzumenti usluga, već i ubiranje profita. Dakle, trokut je mnogo složenije nego što izgleda. E, razmišljamo i kako kriminalizirati kupnju tih usluga. Tu je Švedska iznijela dosta toga. E, ja nemam sad vremena e, govoriti o tome, ali o švedskom primjeru ste već čuli. No ono što želim spomenuti je specifičnost Europske unije. Prečesto e, naše rasprave kasne za onim što se raspravlja u Sjedinjenim državama koji imaju izuzetno drugačiji pristup. Mi smo u Europi dekriminalizirali u velikoj mjeri prodaju seksa, prostitutke nisu nezakonite. Dekriminalizirali smo taj e, dio i podcijenili smo značajne promjene koje su se dogodile u velikom broju država članica mi smo razdvojili dekriminalizaciju prodaje seksa, dok je većina država članica zadržala kriminalizaciju ubiranja profita od prostitucije. Većina država članica i dalje je nezakonito ubirati profit od eksploatacije prostitucije drugih. To je ta fina nijansa, znači eksploatacija, iskorištavanje prostitucije drugih, dok postoje legitimne intervencije da se e, smanji ta konkretna industrija ne toliko individualne usluge. Švedski model koji kriminalizira kupce usluga, e, tu e, postoji i drugi oblici regulative a to je kriminalizirano je iskorištavanje prostitucije drugih. Ono što je tu zanimljivo jest da to e, ne utječe na samo prostituciju jer je vezano uz ono, uz ono što je u direktivi i u protokolima. No, Amerikanci ne rade to. Tako da te međunarodne rasprave, uključujući Amnesty International, ponekad E, brkaju kriminalizaciju prodaje seksa sa kriminalizacijom iskorištavanja e, prostitucije drugih. Mi smo tu razliku u EU napravili. To je jako važna razlika i ne bismo smjeli dopustiti da će naša rasprava e, bude pod utjecajem onog što se događa u Sjedinjenim državama, kao da je to neki globalni pristup. Mi imamo tu nijansirane regulatorne intervencije i trebamo ostati vrlo precizni u tome. Ovaj slajd sadrži neke detaljne preporuke koje ćete čitati kasnije. Što se tiče e, koherentnosti politike, e, upravo je to u srcu europskog projekta. Ponekad e, se prema tim politikama postupa kao da su one nešto što je tu. Ali zapravo one se provode kroz različite strategije, strategije o trgovanju ljudima, o sigurnosti, o unutarnjem tržištu, o ljudskim pravima. Znači mi možda možemo generalizirati našu opredeljenost prema rodnoj ravnopravnosti na ovom širokom području, broju područja koje su tako važna. I tu imamo neke vrlo precizne stvari primjerice e, ekonomske strategije koje uključuju pitanja rodne ravnopravnosti koje su inkluzivne, pametne i ne temelje se na oblicima iskorištavanja i ubiranja profita iz različitih oblika eksploatacije, prostitucije i tako dalje. I to je pitanje s kojim trebate izići i pred vaše ekonomske odbore u određen, i u različita područja. Postoje različita područja, e, razvoj mjerenja na ovim, e, u ovom području. Trebaju nam podaci, treba nam dosljednost principa u svim našim strategijama i akcijskim planovima i princip rodne ravnopravnosti i uvrštavanje njegovo u sva ova područja može imati veliki značajni utjecaj Nemojmo izgubiti našu europsku specifičnost na području regulative na ovom području. Trebamo naravno dekriminalizirati samo prodaju usluga, ali ne i profitiranje od prodaje tuđih usluga. I e, moramo se uključiti u svim državama članicama u zajednički cilj, a to je iskorjenjivanje trgovanja ljudima. Thank um, Hvala. Ovo je doista velika količina informacija. Žao mi je što sam uh, vas morala požuriti, ali prevoditelje imamo samo do 1 i 5. Um, sada bih uh, dopustila neka pitanja jer nakon 1 i krećemo na engleski, ali gospođa Bekerel želi nešto pitati. Hvala vam. Ja ću biti brzo. Htjela sam zahvaliti našim e, gošćama i pitati gospođu Vasilijadu možda i da da damo malo više informacije našim gostama. Kada sam ušla u parlament prije šest godina shvatila sam da ne govori mnogo o žrtvama. Kada govorimo o žrtvama, mislim na sve žrtve, ne samo žrtve trgovanja ljudima, već sve žrtve. Ja dolazim e, iz jednog konteksta gdje je bilo puno žrtava terorizma. Tako da u tom smislu, dakle kada sam ja došla u parlament nije se uopće govorilo o direkt, o žrtvama, zato smo počeli raditi e, o direktivi koja se zove direktiva o europskom e, istražnom nalogu te o direktivi o pružanju podrške žrtvama kaznenih djela. E, europski nalog za zaštitu je ideja koja je sadržana u, tom, u toj direktivi i taj bi e, nalog vrijedio u svakoj zemlji. Jer do sada je bilo tako da je žrtva u svakoj zemlji ponovno morala dokazivati svoj status. A to su sve e, postupci koji su dugotrajni. Tako da ovo e, ova suradnja nije bila nimalo jednostavna, ali evo na kraju smo ipak to uspjeli e, uspostaviti. A što se tiče direktive, ona je već u fazi provedbe, prošla već tri godine od usvajanja i mene zanima što će učiniti koordinatorica s obzirom na to da ova direktiva sadrži i paket koji se odnosi na e, trgovanje ženama. I gospodin Henrikson, ne znam, e, zna li policija nešto o toj direktivi? U direktivi se govori o e, izobrazbi e, i policajaca i sudaca. Jel treba znati napraviti razliku između individualne procjene, e, znati prepoznati pred kakvom se žrtvom e, nalaze, te kako postupati, kako žrtve ne bi e, proživjele dodatne traume. Ja se slažem da sve žrtve treba tretirati na isti način, ali opet s druge strane ne možemo na isti način postupati sa žrtvama trgovine i žrtvama nekih drugih kaznenih djela. Tako da, eto, zanima me samo da li znate nešto o tome. I još bih htjela nešto više čuti o e, ženama i djeci u izbjegličkim kampovima. Govori se da se i u tim kampovima prodaju djeca. Hmm, isto tako vidimo da ima jako puno muškaraca među ljudima koji dolaze mnogo više od žena i djece. I gospođa moram s vama, malo moram reći da se stvarno slažem. I drago mi je da ste rekli da je ključno shvatiti da zapravo političari moraju jasno znati što je mm, dobro, a što zlo. Kad bi političari to znali, sve bi bilo mnogo jednostavnije. Nažalost, to nije uvijek tako. Ja sam također e, žrtva terorizma, tako da shvaćam da kad govorite da ste stvarno potpuno iskreni. I vjerujem da vam se često puta čini da vas ne razumiju. I meni se često to događa. Ja sam ovdje da e, radim za žrtve, da se njihova prava zaštite a žrtve nemaju svoj lobby, nemaju e, moć i nemaju novaca. Tako da to je jedan od e, najvažnijih problema koje ovdje imamo. Thank you very much. I think we have to say farewell to the interpretation, so um, I hope you... Hvala. Nadam se da će vam biti u redu da dobijete odgovore na engleskom. Izvolite